Okay, colleagues, U redu kolege, počinjemo sa popodnevnim dijelom današnjeg sastanka. Kao što znate, započinjemo sa glasanjem. Prije nego što počnemo glasati, želim zaželiti dobrodošlicu e, gostima koji su gosti e, naše kolegice Bresla sa sveučilišta u Čurinu. Oni su iz različitih zemalja. E, dobro ste nam došli, e, bit ćete svjedoci glasanja što vam možda neće biti zanimljivo i potrajaće, ali nažalost propustili ste raspravu koja je bilo dopodnevnom dijelu sastanka. Glasat ćemo o razvojnom okviru e, nakon 2015. To je dakle vrlo važno izvješće i nadam se da ćete e, čitati o tome o čemu ćemo mi sada glasati. Samo ću reći da nova pravila zahtijevaju da završno glasanje e, obavimo poimeničnim glasanjem. Prije nego što počnemo glasati želim provjeriti da li naš sustav funkcionira. E, prošli put smo imali probleme, dakle molim vas da glasate probno bez obzira da, li da ili ne, uglavnom da provjerimo da li nam sustav funkcionira. E, pučani imaju jedan glas previše. Neko od pučana treba izvedi svoju karticu. U redu, izgleda sustav funkcionira, možemo početi. E, probno glasanje je zatvoreno. tehnika funkcionira, nemamo problema. Imamo jedan niz kompromisa. Ako oni prođu, time otpadaju mnogi amandmani, ali ja ću vam to u svakom slučaju onda napomenuti. Mislim da se e, ova popis glasanje dijeli na dva dijela imajte to na umu. Počinjemo sa prvim dijelom, dakle kompromis paket 3. Svi koji su za, molim da dignu ruke. Koji je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Prelazimo na amandman 81 na strani 2. Tko je za? protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 84 pri dnu stranice 2, tko je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. 84. Amandman 84 pri dnu druge stranice. Počinjemo iz početka, kolege. Znači, amandman 82 otpada i sada glasamo za amandman 84 na drugoj stranici pri dnu. Otvaram glasanje. 84. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? E, D ima jedan glas previše. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 14 za, 12 protiv, 1 suzdržan. Preskačemo nekoliko stranica. Idemo na stranicu broj 7. Ispričavam se. Upravo su me ispravili. Dakle, paket 4 na stranici 5. Tko je za paket 4? Neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržan? To je usvojeno. Prelazimo na Amandman 139 na stranici 7. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 142. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 143. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 148 pri dnu sedme stranice. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 156. To je na osmoj stranici. Jesu li svi pronašli Dakle, amandman 156 koji je za, protiv, suzdržan, provjera elektronički, otvaran glasanje. Jedan, pet, šest. Otvaram glasanje. Jedan, pet, šest. Je li svima jasno? Glasamo za amandman 156. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 13 za, 12 protiv, 2 suzdržana. Amandman 162 na stranici 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. 162 na 9. stranici. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 165 na devetoj stranici. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 169 na istoj stranici. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. 171 na iste stranici koje je za, protiv, suzdržan, elektronička provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 173 na iste strani stranici. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Paket 5. Tko je za? Kompromis 5. Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Prelazimo na 167. Tko je za? Protiv? suzdržan, provjera elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Sada preskačemo nekoliko stranica. E, zeleni, vi ste tražili odvojeno glasanje za 190, ali to je sada otpalo. Prazimo na stranicu 11, e, paket 6, ko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Sada skačemo na stranicu 15. Ispričavam se, paket 7 na stranici 13. Paket 7 na stranici 13. Ko je za paket 7? Protiv? suzdržan, usvojeno. A sada prelazimo na amandman 224 na stranici 14. E, Ispričavam se, to otpada. Znači prelazimo na amandman 229 na stranici 15. Ko je za? Protiv? E, provjera elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. To je odbijeno, 13 za, 14 protiv, odbijeno. Prelazimo na stranicu 16, amandman 239, koje je za 239 na stranici 16, amandman kolege Deva, koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Sada na dnu stranice 16, paket 8, koji je za, protiv, suzdržan, to je usvojeno. Na stranici 18, amandman 264, to je pri dnu, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. 268 na stranici 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. 273 na istoj stranici 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na paket 9. Tko je za kompromis paket 9? Protiv, suzdržan, usvaja se. Sada prelazimo na dno stranice 20, amandman 291. Pri dnu 20. stranice. Tko je za? protiv, suzdržan, provjerit ćemo elektronički, otvaram glasanje, 291. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na drugi dio popisa za glasanje. Ne, priglasamo za paket 10 na drugoj stranici. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Paket 11 na trećoj stranici. Tko je za? To je dnu treće stranice. Tko je za? Protiv? Suzdržan? usvaja se. Na stranici 5, amandman 335, 335, jeste li svi našli? Tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Otvaram glasanje, amandman 335. Zatvaram glasanje. Odbija se. Odbija se 12 za, 15 protiv. Amandman 339. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Amandman 339. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbijeno. 11 glasova za, 16 protiv. Amandman 341. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 345. Lole Sanchez. Pri dnu pete stranice. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. Odbijeno. Amandman 3, 4, 5. Ponovit ćemo glasanje. Provjerit ćemo elektronički. otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14 za, 13 protiv krivo sam vidjela. Prelazimo na stranici 6, paket 12. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 4 na sedmoj stranici. Tko je za? protiv 354 Izgleda da stranice nisu jednako numerirane kod svih. Dakle, amandman na članak 23, amandman 354, tko je za, protiv, suzdržan. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 15 glasova za, 13 protiv. Prelazimo na amandman 367. 367. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Su svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 15 glasova za, 13 protiv. Sada prelazimo na paket 13. Tko je za paket 13? Protiv, suzdržan, usvaja se. Paket 14. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na amandman 392. Pri dnu devete stranice, amandman 392, autor Louis Michel. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Tri devet tri. Tko je za? Protiv? To je odbijeno. Amandman 394. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Paket 15. Tko je za? protiv, suzdržan, to je usvojeno. Prelazimo na amandman 406 koji se odnosi na članak 27. Autori Louis Michel i Charles je za? Protiv? E, suzdržan? Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. 406. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14 glasova za, 12 protiv. Amandman 408. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo i taj. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se 14 za, 13 protiv. Amandman 411 na iste stranici. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje 411. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15 za, 13 protiv. Prelazimo na paket 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Paket 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 455 5 e, odnosi se na članak 31. Jesu li svi to našli? Tko je za? Protiv? Suzdržani? To je odbijeno. Prelazimo na uvodne odredbe. Paket 2. Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo. Znači, amandman 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada skačemo na paket 1 na mom popisu je to na stranici 19 tko je za, tko je protiv, suzdržan, to je usvojeno. Prelazimo na amandman 16, autor Eli Schlein. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 18 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 19 tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15 glasova za, 11 protiv. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. A sada ćemo glasati o, o blok primjedbama odbora FAM. Glasamo on blok. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. E, to je se već uključeno u druge kompromise i zato je sada odbijeno. Sada prelazimo na završno glasanje e, i obavit ćemo ga poimeničnim glasovanjem. Dakle, otvaram poimenično glasovanje o izvješću u cjelini. Otvaram glasovanje. Ovo je sad prvi put da tako glasamo na našem odboru. Povijesni događaj. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. E, izvješće usvojeno sa 24 glasa za i tri protiv i jednim suzdržanim. Hvala lijepa. Da li želite reći nešto o tome nakon ovog vrlo važnog glasanja? Želim samo zahvaliti svim kolegama. E, Mislim da smo jako dobro surađivali i da smo postigli jako dobar rezultat. E, nastojali smo staviti naglasak na one, ona pitanja e, koja nas približavaju i mislim da sad možemo sa velikim pouzdanjem e, ovo iznijeti na glasanje na plenarnom zasjedanju u Strasburu. Zahvaljujem i zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na svom radu koji su uložili u, u ovo izvješće. Hvala lijepa. Možemo li sada prijeći na, na još jedno glasovanje o rezoluciji o neuhranjenosti djece. Nadam se da svi imate glasački popis, budući da ga ja nemam. Evo sad sam ga dobila. Dakle, to je prijedlog rezolucije na usmeno pitanje o pothranjenosti djece u zemljama u razvoju. Kao prvo ćemo glasovati o usmenom pitanju. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dobro, sada prelazimo na sam tekst rezolucije. Idemo na prvi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje za prvi amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 za i 11 protiv. 23. amandman za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 24. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 25. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani Provjerit ćemo 25. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na 27. odnosno 26. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 27. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 29. Tko je za? Protiv. Suzdržani Usvaja se. 30. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Glasujemo u 30. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 31. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 32. amandman. To više nije odvojeno glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo sada za 32. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 33. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 33. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 34. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. Čini mi se da se odbijano provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za 34. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se istom većinom. 35. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. A, ispričavam se. Ovo nije bilo pojmenično glasovanje. Ispričavam se, ja sam pogriješila. Dakle, ponovno glasujemo o 35. amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 37. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 14 naprema 13. 39. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 40. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 41. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 42. amandman otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 43. amandman, gospodina Deve, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 43. amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15 glasova za, 13 protiv. 44. se ne razmatra. Prelazimo na 45. amandman. Gospodina je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 46. amandman. Tko je za? 46. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 47. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 47. amandman. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 48. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 49. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pedeset prvi i pedeset drugi se ne razmatraju. Prelazimo na pedeset treći. E, Dakle, morat ćemo glasovati ipak i o 52. amandmanu. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 53. amandman. Tko je za? Protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 53. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 50 54. Tko je za? 54. amandman. Dakle, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje u 54. amandmanu. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 55. amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. Napravit ćemo provjeru za 55. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 56. amandman gospodina devet Ko je za? Protiv? Morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje u 56. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 57. amandman. Ne, to zapravo. Tko je za? 57. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 58. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 59. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 60. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjerit ćemo. 60. Otvaram glasovanje. 60. Da, glasujemo o 60. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 61. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvoje se. 62. Tko je za? protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan glas protiv i više. Prelazimo na 63. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 64. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 64. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se velikom većinom glasova. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na uvodne izjave. Drugi amandman. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Drugi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, odbija se. Treći amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, e, Usve se. Četvrti amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Peti amandman. Tko za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Šesti amandman. Tko za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Provjerit ćemo šesti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedmi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Napravit ćemo provjeru za sedmi amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerit ćemo deveti amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se zato što je rezultat izjednačen. Sljedeći amandman za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje u desetom amandmanu. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 12. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 14. amandman. Tko je za? protiv, provjerit ćemo. Provjera za 14. amandman, Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, odbija se. 15. amandman, tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. 16. amandman, tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 17. amandman. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Provjera za 17. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 18. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Morat ćemo provjeriti. Provjera za 18. amandman. Čini mi se da je ista većina, ali ipak ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 19. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se istom većinom glasova. 20. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 21. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 22. amandman, posljednji amandman gospodina devet, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Provjera za 22. amandman. E, odbija se. Dobro, sad smo već otvorili glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Dakle, sada ćemo glasovati o čitavoj rezoluciji poimenično. Da, to je za zapisnik. Dobro. Dakle, otvaram glasovanje o, za završno, završno glasovanje u izvješću. Zatvaram glasovanje i to se usvaja 23 glasa za 3 protiv i 2 suzdržana. Hvala svima koji su radili na ovom e, popisu za glasovanje. Okay, colleagues, that concludes all the vote. Evo, time smo završili glasovanje. A ako trebate otići prije sljedeće točke na dnevnom redu, molim vas da to učinite u tišini. <laughs> leaving. I'm e, Daću vam minutu da iziđete iz dvorane i nakon toga ću dati izvjestitelju riječ za novu točku dnevnog reda, tako da može u miru govoriti dok e, nitko ne hoda okolo po dvorani. Okay, so those who are leaving, Dakle, još jedan put molim one koji izlaze iz dvorane da to učine u tišini. Sada prelazimo na sljedeću točku. To smo odgodili od jutros. E, ispričavam se. Ispričavam se im. Došlo je do pogreške u redoslijedu. Ispričavam se. Ja sam se zbunila. Dakle, sljedeća točka dnevnog reda je točka broj 13, a odnosi se na Evropsku godinu za razvoj. Naš odbor je imao ključnu ulogu u tome da je proglasio 2015. Europskom godinom za razvoj, a parlament je izglasao podporu toj inicijativi. I osim toga, na tu odluku je snažno utjecao naš odbor, a slogan će biti naš svijet, naša budućnost, naše dostojanstvo. Taj slogan su smislili članovi odbora TV. To se poklapa sa rokovima za milenijskim razvojnim e, ciljevima. E, dakle, to je posvećeno evropskoj, e, evropskom vanjskom djelovanju i daće mogućnost građanima Evropske unije. ispričavam se, molim vas da ne održavate paralelne sastanke. Molim vas, ako želite razgovarati, da to da iziđete iz dvorane. Dakle, ovo će biti važna prilika da zajedno s javnosti razgovaramo o razvoju izvan parlamenta. Koordinatori su osnovali malu radnu skupinu da vidimo na koji način možemo dati svoj doprinos. Ta se radna skupina do sada dva puta sastala, gospodin Görens je na čelu te radne skupine, a on je između ostalog i potaknuo ovu inicijativu da se obilježava Europska godina za razvoj. Dakle, najprije ću dati riječ gospodinu Görensu, nakon toga Concord, to je jedna platforma civilnog društva i nakon toga će riječ dobiti Europska komisija. Dakle, kao prvo riječ ima gospodin Gorens koji će vam eh, objasniti o čemu je riječ i o kakvoj inicijativi riječ. Izvolite. Gospodine Gorens, hvala gospođo predsjedateljice. Kao što ste već podsjetili, Europski parlament eh, je zajedno s nekim drugim akterima poduzeo ovu inicijativu i apelirao na komisiju da 2015. godinu proglasi Europskom godinom za razvoj. Naši partneri su Europsko gospodarsko i socijalno vijeće, odbor regija, Europska komisija i podsjećam usput da je ta inicijativa dovela do zakonodavnog akta koji smo donijeli početkom 2014. godine. Dakle, krajem prethodnog parlamentarnog saziva. Ovo je prvi put, a mislim da na to treba podsjetiti, da jedan aspekt e, vanjske politike postaje tema Europske godine za razvoj. Dakle, mi ćemo tijekom sljedećih 12 mjeseci imati priliku tematizirati suradnju za razvoj a dokument koji je sastavljen u tom smislu naglašava posebno inicijative koje bismo mi kao odbor za razvoj mogli poduzeti, a u sklopu te godine koja će biti posvećena razvoju. Podsjećam također da smo ustrajali na tome da se središnje mjesto da konceptu dostojanstva – u sklopu tog procesa. E, dakle, slogan je naš svijet, naša budućnost, naše dostojanstvo. Naglasak e, nije na posvojnim zamjenicama nego na imenicama. Među ciljevima je prvenstveno cilj informirati građane koji uglavnom podržavaju taj proces suradnje za razvoj. Premda e, ne dobivaju informacije o svim detaljima, usprkos tome sve ankete Eurostata i ostalih e, anketnih institucija potvrđuju da javnost u velikoj mjeri podržava politiku za suradnju i razvoj Europske unije i država članica. Središnje mjesto u našim ciljevima e, zauzima dosljednost politika, to je tema o kojoj smo već ranije nešto rekli. A između ostalog to je jedan stalni proces i način rada našeg odbora i u tom smislu smo imenovali i izvjestitelja, odnosno izvjestiteljicu za tu temu. Ključna poruka koja treba izići iz ove kampanje E, svodit će se na nekoliko tema, a to je Europska unija kao svjetski akter ima važnu ulogu u e, svijetu koji ima sve veću međusobnu ovisnost, e, gdje, koji obilježava također globalizacija i stvaranje s jedne strane bogatstva, ali isto tako i nejednakosti s druge strane. I to je uistinu zagonetka za politiku razvojne suradnje iz jednostavnog razloga što povećanje bogatstva ne znači nužno e, iskorjenjivanje siromaštva, prema tome netko treba preuzeti e, vodstvo nad tom politikom i upravo u sklopu razvojne politike nastojimo smanjiti nejednakosti u svijetu. Europska unija će imati priliku dodatno tematizirati ovu problematiku tijekom sljedeće godine i tu će biti uključeno mnogo aktera. Mi smo nastojali da Europski parlament bude uključen u spomenutu kampanju na vidljiv, inteligentan i učinkovit način. Iz tog razloga smo imali nekoliko sastanaka gdje smo pokušali vidjeti e, što je do sada postignuto u odnosu na inicijative koje bi mogle dovesti do konkretnih aktivnosti. Tu pritom mm, ću navesti sada neke od njih, e, dakle to nije prioritetni redoslijed. E, posjeta poznatih osoba, dakle mi ćemo naprosto pozvati slavne da dođu u Europski parlament. E, to će privući javnost i nastojat ćemo privući javne osobe koje imaju neke veze sa razvojnom politikom. Kako bismo na taj način mogli e, informirati o našim idejama kroz razmjenu mišljenja s tim e, slavnim osobama. Zatim imat ćemo dane, razvojne dane Europske unije. Već nekoliko godina se ti dani održavaju u Briselu. U sklopu toga ćemo imati priliku, naime to nam je namjera, e, da organiziramo jedan panel na visokoj razini u sklopu Europskih dana za razvoj, Europskih razvojnih dana i e, isto tako ćemo iskoristiti i dane otvorenih vrata početkom svibnja E, dakle na Dan Europe, Dan Svetog Šumana kako se to ovdje obično naziva. I imat ćemo isto tako dane otvorenih vrata u Luksemburgu, Strasburu i Briselu, dakle na sva, sve tri lokacije e, Europskog parlamenta. I tu ćemo moći e, progovoriti o problematici razvojne politike Europske unije. Već u zaključku mog izvješća spominje se i svjetska izložba u Milanu, Expo 2015. E, a glavna tema e, te izložbe bit će problematika gladi u svijetu i općenito prehrane. Mogli bismo istaknuti ideju prema kojoj je pravo na prehranu ljudsko pravo. I na kraju e, Nacionalni parlamenti su također naši partneri i njihova je uloga u tome središnja, e, imajući u vidu da je ovdje riječ o politici gdje Europska unija dijeli nadležnost s državama članicama. Europska unija ima ulogu u koordinaciji politika, a ustanovili smo da se može ostvariti napredak i u borbi protiv epidemije ebole. No isto tako se očekuju značajni, e, značajan napredak i u drugim područjima. Dakle, mi se e, redovno susrećemo sa nacionalnim parlamentima i učinilo nam se da bi bilo dobro da učinimo još jedan iskorak u suradnji s nacionalnim parlamentima. Ta ideja se pojavila u pripremi rada ovog sastanka i tako da mi kao veleposlanici možemo otići na neki odbor u, nacionalni parlament. Većina nacionalnih parlamenta ima odbor koji se bavi razvojnim pitanjima. E, na taj način bi se mogao ponovno i obnoviti kontakt, e, ovaj puta ne u Briselu nego u državama članicama. Nadalje, dakle mi smo se sjetili tog pompoznog e, termina veleposlanika. E, možda to nije u redu u odnosu na kolegu Štira koji je diplomat. Možda nije dobro da mi uzurpiramo taj termin. Mi smo samo skromni sluge koji želimo doprinijeti razvoju i mogli bismo e, donijeti i dati svoj doprinos nacionalnim parlamentima. Isto tako ćemo dobiti priliku da sudjelujemo na različitim događanjima kao što je otvaranje 8. i 9. siječnja. E, mi smo jutros na sastanku koordinatora e, rekli da će se raspravljati i raspravljalo se o tom pozivu. I ispričavam se što nisam mogao doći jutros. Naravno, isto tako ćemo imati i raspravu o održivim razvojnim ciljevima. Predviđena je javna rasprava sljedeće proljeće. Financiranje eh, razvojne politike eh, moglo bi biti tema javne rasprave kako je predviđeno našem programu. 23. veljače sljedeće godine i mm, očekuje se da bi jedno izaslanstvo moglo otići u istočni dio Konga i Ruandu. Zatim imamo isto tako planirano izaslanstvo na E, sastanak visoke razine o razvoju u Addis Abebi. Ta konferencija će se održavati od 13. do 16. srpnja sljedeće godine i na kraju je tu još i sastanak na vrhu o ciljevima UN Sustainable Development Goals na engleskom i to će također biti tema jednog sastanka na vrhu 2015. E, godine gdje će biti u sklopu godišnje konferencije UN-a i gdje će se također obilježavati ista tematika. Evo, to bi bilo ono najosnovnije. Mi imamo na raspolaganju uobičajene instrumente. Susrećemo se sljedeći tjedan sa e, nadležnima iz opće uprave za komunikaciju, naravno sve službe Europskog parlamenta koje mogu E, doprinijeti da ova godina bude veliki uspjeh, e, da će sve od sebe kako bi se provela jedna kampanja osvješćivanja e, dakle u sklopu Europske razvojne godine. Na kraju želim podsjetiti da je ovo veliki uspjeh za naš odbor, za koordinatore iz našeg odbora, budući da je ova tematika razvojne politike našla svoje mjesto u ovih sedam godina koje su obilježene i sve većim poteškoćama unutar Europske unije, no usprkos tome smatram da možemo uputiti dobar znak i reći da je sloboda nedjeljiva i da postoji jedan unutarnji dio u Europskoj uniji i jedan izvan nje i da su ta, te dvije komponente neodvojive. Evo to bi bilo u osnovi e, sažetak onome, onoga čemu ćete vi doprinijeti, dakle tom pokušaju da se ovaj zakonodavni akt pretoči u jednu stvarnu kampanju podizanja svijesti. Hvala. Hvala gospodine Gerns. Sada ću predati riječ gospodinu Vandesu iz Konkorda, To je platforma civilnog društva. On će nam objasniti, nisam sigurna gdje se točno nalazi, Aha, tu ste. Dakle, on će nam e, objasniti koji su planovi Konkorda za sljedeću godinu. E, prije nego što uzmete riječ, želim vam zahvaliti na e, neformalnom sastanku odbora s Konkordom prošli tjedan. Hvala, to je bilo iznimno korisno za naše članove. Dobila sam vrlo pozitivne povratne informacije, tako da zahvaljujem još jedan put. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, na ovim riječima dobrodošlice. Evo samo kratak e, uvod. Ja sam Mario Sanders iz Nizozemske sam i ovdje u Briselu. Predstavljam World Vision, a to je jedna e, od najvećih nevladinih organizacija na svijetu za razvoj i e, humanitarna pitanja, no ovdje predstavljam Concord, odnosno Europsku konfederaciju za E, razvoj i e, pomaganje. Dakle, to je Savez nevladinih organizacija. Hvala vam na ovoj časti koju mi um, pružate da izvijestim u ime Konkorda o onome što mi planiramo za Europsku godinu razvoja. Također, kako bismo uštedjeli vrijeme, uzeli smo se slobodu da sažmemo sve razne aktivnosti koje smo predvidjeli na ovome dokumentu za koji se nadam da ste dobili. To su sve aktivnosti u partnerstvu sa Europskom komisijom i više zainteresiranih strana, dakle jednim savezom civilnog društva koji se osnovao u cilju provođenja aktivnosti tijekom Europske godine razvoja. Ako budete imali kakvih e, komentara ili pitanja, ja ću rado odgovoriti na njih, ali za sada bih se htio usredotočiti na jedan ključan aspekt ovog programa koji smo razradili, a to je nešto što također za sobom povlači izazove prikupljanja i organiziranja jednog širokog saveza civilnog društva ne samo diljem Europe nego i šire. To su akteri e, civilnog društva koje se svi e, mogu smatrati dionicima u procesu suradnje za razvoj. Europska komisija s pravom računa na nas, odnosno Concord, koji imamo zadatak da dopramo do što šireg kruga dionika i da ih uključimo u ovaj dijalog i osvješćivanje građana Europske unije o pitanjima er, suradnje za razvoj u budućnosti onome što radimo u, sadašnjosti i također onome što smo učinili u prošlosti. Za neke sektore organiziranog cijelog društva to će biti lak zadatak jer su oni dobro ustrojeni na nacionalnoj europskoj razini. Recimo tu imamo aktiviste za ljudska prava, za okoliš, za mir, za humanitarnu pomoć i tako dalje. Oni imaju dobro utvrđene platforme na nacionalnim i europskoj razini i mi sada stupamo u kontakt sa svima njima i dogovaramo najbolji mogući proces uključenja njihovih članova i također njihovih područja u zemljama članicama Europske unije kako bi i oni prenijeli poruke koje, koje želimo da naši državljani državljani čuju. Također e, želimo sa građanima podijeliti priče koje ističu na razumljiv, ali i na ispravan način, ne samo politike koje su usvojene i resurse koji su uloženi u suradnju za razvoj, nego želimo podijeliti i pozitivne rezultate, ne krijući prema potrebi da još uvijek postoje veliki izazovi u provođenju suradnje za razvoj. Uvjereni smo da ćemo imati izvrsnu suradnju i partnerstvo sa europskim institucijama, počevo od gospodarskog i socijalnog vijeća i odbora regija koji su u prošlosti također surađivali sa civilnim društvom u zemljama članicama i također sa lokalnim i regionalnim vlastima koji su također važni akteri u suradnji za razvoj jedna složenija skupina dionika koju želimo uključiti jer su oni od ključne važnosti prema našem mišljenju za sudjelovanje u ovom procesu su organizacije dijaspore. Aktivnim angažiranjem organizacija stanovništva u dijaspori želimo promicati ciljeve Europske godine i također želimo dobrediti do onih zajednica unutar Europskoj uniji E, koje još ne sudjeluju u potpunosti u procesima civilnog društva, no ipak je njegova uloga u promicanju razvoja od e, golemog značaja. 2013. godine više stotina tisuća ljudi živjelo je izvan zemalja svog porijekla i sada su to e, građani prve, druge ili treće generacije u Europskoj uniji i oni mogu dati značajan doprinos u obliku znanja svojim zemljama porijekla, ali također i e, zemljama koje su zaprali za svoj život. Također, e, novčane doznake su procijenjene na 440 milijardi dolara 2013. 2013. godine, što je povećanje od 3,3% u odnosu na prethodnu godinu, tako da učinak dijaspore koji ona može imati na e, suradnju za razvoj ne smije se podcijeniti. Takve organizacije su se uspješno ustrojile i utjecale su na politike za razvoj njihovih zajednica u zemljama E, porijekla u njihovim matičnim zemljama. No, e, vrlo često e, one su se organizirale i na sofisticirani ili na složeni način ili čak nisu uopće ustrojene. Dakle, ako to kažemo rječnikom iz 70-ih, <laughs> ako <laughs> nećemo zvati dijasporu, koga ćemo onda pozvati. Dakle, naša je svrha uključiti ih i omogućiti im da odigraju svoju ulogu u ostvarenju ciljeva za Europsku godinu razvoja. Također, treba nam sva moguća pomoć i zbog toga vam želim uputiti jedan poziv vama kao zastupnicima Europskog parlamenta i članovima odbora DEVE koji imate svoje birače u zemljama članicama i veze sa nacionalnim parlamentima i cijelim pokretima, a to je da nam pomognete da supimo u kontakt sa bona fide e, organizacijama dijaspore u vašim zemljama. I e, konačan poziv e, molba vama, zastupnicima Europskog parlamenta i članova odbora DEVE, jest da budete svjesni svojeg potencijala, da postanete ili nastavite biti snažni zagovornici naših poruka o pitanjima razvoja koje želimo prenijeti građanima Europske unije u svim općinama i gradovima koji čine ovu veliku uniju. Tijekom 2015. E, godine, Europske godine razvoja, imat ćete brojne prilike obraćati se javnosti i također svojim nacionalnim parlamentima, svojim političkim strankama i također medijima i važnim drugim dionicima u vašim matičnim zemljama. Gospodin Görens je već spomenuo brojne prilike koje će vam se pružiti, a ja siguran sam da ih ima još mnogo više. U ime Konkorda i u ime civilnog društva u Europi molim članove ovoga odbora da svjesno iskoriste i to dosedno ove prilike kako bi skrenuli pozornost javnosti na Europsku godinu razvoja 2015. godinu i na razvoje, na ciljeve koje Europska unija želi postići, a to je podizanje svijesti i povećanje znanja europskih građana o ne samo obuhvatu nego i o rezultatima koje ostvaruje Europska unija E, i njezina politika za razvoj. Odnosno, treba uključiti građane kao e, kritične mislioce i kao aktere u razvoju i također treba poticati osjećaj e, solidarnosti i zajedničke odgovornosti koju svi imamo kao stanovnici jednog planeta koji ima konačne resurse i njihovo korištenje također se temelji na solidarnosti. ako budete stupili u kontakt sa građanima Europske unije, to će imati ogroman učinak e, i pomoći će u ostvarenju ovih ciljeva. Mi kao akteri civilnog društva ćemo spremno vam e, pružiti poruke koje možete prenijeti. To su obične priče koje nam prenose kolege koji rade na terenu, koji prikupljaju priče koje će shvatiti prosječni građani Europske unije koji se služe običnim jezikom e, običnih ljudi, ali to su izvanredne priče. Dakle, upravo te priče više nego politike će nadahnuti građane Europe da prigrle razvojne ciljeve Europske unije i zemalja članica i da shvate vlastiti potencijal da postanu i sami akteri u snošenju naših odgovornosti prema ostvarenju jednog pravednijeg svijeta kojeg ćemo jednog dana moći ponosno nazvati našim svijetom, našim dostojanstvom i našom budućnošću. Hvala. Hvala, gospodine Vanders. Neću... Sada ću predati riječ našim kolegama. Hvala. Gospodine Štir, želim zahvaliti gospodinu Gerensu što je preuzeo vodstvo u našem klubu i objasnio ovaj prijedlog u svojem uvodnom izlaganju. Sa svoje strane ja bih se osvrnuo na e, dvije teme. Prvo, mislim da je ovo izvrsna prilika da se približimo građanima, ali ne samo to, ovo je prilika i da učinimo korak dalje, dakle uz stupanje u kontakt sa građanima koji su već aktivni u civilnom društvu, možemo pokušati dopreti do onih koji vjerojatno u ovom trenutku nisu toliko svjesni svih napora koji se poduzimaju. No, znamo da većina europskih građana podržava napore Europske unije u smislu razvoja, ali mislim da ovaj slogan naš cilj, naše dostojanstvo, naša budućnost nam treba omogućiti da iznađemo i nove načine kako dopreti do svakog pojedinog građana i to u što većoj mogućoj mjeri. I kao drugo želim eh, eh, izraziti u svoju podršku prijedlogu da se dopre nacionalnih parlamenta eh, na dva načina Prvi je naravno uvijek e, pitanje proračuna i potrebne nam podrške kako bismo izvršili obveze zemalja članica, naročito kada je riječ o 0,7% mm, doprinosa za koje želimo da zemlje članice daju, a drugo je važno da se naglasi načelo univerzalnosti, naročito u novom okviru za globalni razvoj nakon 2015. godine kada smatram da je važno ojačati tu svijest. Mislim da nacionalni parlamenti i političko vodstvo u zemljama članicama još nisu potpuno svjesni važnosti toga. Naša je uloga upravo istaknuti ove važne aspekte. I na kraju, u zaključku želim izraziti podršku i vodećoj ulozi koju je e, Charles Goerens imao u ovom e, projektu i želim e, sve najbolje za provedbu ovog projekta u budućnosti. Hvala Heidi Hautela, a onda Norbert Noiza. Hvala. Slažem se s onim što je rekao gospodin Štir o tome da trebamo podsjetiti nacionalne parlamente na njihove financijske obveze i to treba snažno istaknuti. I naravno tih 0,7% nije više dovoljno, trebamo tražiti nove izvore financiranja razvoja, barem tako ja mislim, no htjela sam pružiti prijedlog eh, o tome kako se obratiti dijaspori. Što je učinila moja zemlja primjerice? Mi smo pokrenuli jedan projekt suradnje sa dijasporom iz Somalije koja je relativno velika u našoj zemlji i surađivali smo sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM-om na dovođenju um, medicinskih stručnjaka u Somaliland u Um, koji će pomoći ustrojiti jedan funkcionirajući zdravstveni sustav i mi smo nastavili zapravo se povesti za primjerom recimo Norveške. I zapravo potrebni su u matičnim zemljama dijaspore mnogi stručnjaci, tako da mogu vas jedino pozvati da razmotrite takve modele i primjere. I na kraju, mislim da je važno istaknuti tešku situaciju u kojoj se nalaze organizacije civilnog društva u brojnim zemljama u razvoju. Mislim da bismo mogli aktivno tražiti načine pružanja podrške aktivistima za ljudska prava i drugima koji rade pod ogromnim pritiskom. Možemo ih možda pozvati da nam se obrate ovdje u parlamentu. Dakle, možemo učiniti mnogu u smislu pruženja potpore i možemo poraditi na tome da se njihov rad učini vidljivim, jer to javnost često ne pozna i ne zna. Dakle, to je jedan od načina korištenja novca poreznih obveznika za razvojnu politiku. Dakle, mislim da možemo tu mnogo toga postići i smatram da je Charles izradio vrlo dobar plan. Hvala Norbert Neusser. E, Hvala lijepa. Ja također želim zahvaliti Šalu Gerensu e, na i, e, i radu i idejama koje e, su stvorene na temelju kojih vjerujem da će sljedeća godina biti doista uspješna. E, ta godina razvoja se ne bi trebala odvijati samo u Strasburu, Briselu i Luksemburgu, nego u zemljama članicama i uloga nacionalnih parlamenta već je spomenuta, ali ja vjerujem da također možemo imati mnogo partnerstva e, na regionalnoj i lokalnoj razini, također i u zemljama u razvoju koje također trebaju biti uključene e, šansa da E, postižemo, da mnogo postignemo s ovih 0,7% e, nacionalnog e, proizvoda je doista velika. Procurila je vijest da je Angela Merkel iza zatvorenih vrata da se razgovaralo o tome da Njemačka nije uspjela ispuniti tih tu obavezu 0,7%. E, iako je među bogatijim zemljama. E, želim također navesti jedan dobar primjer iz moje zemlje. E, mi imamo 16 saveznih zemalja i one su nadležne za kulturu, ali sve savezne zemlje su organizirale natječaje između ostalog i u školama e, u vezi sa Europskom godinom razvoja i mislim da je to dobra ideja da je se može kopirati. I na kraju, e, kao što je već rečeno, potrebna nam je promocija za ovu Europsku godinu razvoja. Ako uspijemo, e, za, za dva tjedna će nas posjetiti Papa Franjo, ako uspijemo da on e, u svom govoru spomene da je sljedeća godina kao Europska godina razvoja e, nešto od osobite važnosti. Ja sam slušao govor koji je on držao u Lampeduzi. Mislim da e, bi bilo dobro kad bi se to dogodilo. E, dakle, moramo obratiti veliku pozornost na govor pape Franje i ako spomene Europsku godinu razvoja, onda mislim da smo odradili dobar posao i da smo dobro započeli e, godinu 2015. Hvala lijepa. Narč ima riječ. Da li još netko želi riječ? Hvala, gospođo predsjednice. Najprije želim čestitati Charlesu Goerensu na e, izvrsno odrađenom poslu. E, on je uspio fokusirati rad našeg odbora na Europsku godinu razvoja. Mi smo na neki način jedna sretna obitelj jer e, rijetko govorimo o politici, imamo zajednički fokus na e, ukidanje siromaštva i e, razvoj, svi imamo zajedničke ciljeve bez obzira na naše različite političke poglede, ali ako pogledamo Europsku uniju u cjelini, osobito moju zemlju, e, Ujedinjeno kraljevstvo, onda vidimo da je to prilično nesretno mjesto. Prilično je zapanjujuće da naš odbor nije e, shvatio važnost, e, svoju važnost u Europskoj uniji. E, gospodin David Cameron je također izjavljivo da je razvoj nešto što konzervativci e, podržavaju. Ako pogledamo druga područja Europske unije, e, to, tu je situacija već teža e, u vezi sa vanjskom politikom možemo se složiti u vezi sa bilo čime bilo da je riječ o Ukrajini, Siriji međutim nema jedinstva u Europskoj uniji kad je riječ o vanjskoj politici, ali jedno mjesto gdje se svi slažu bez ikakvih e, bez ikakvih razlika u mišljenjima je upravo područje razvoja. Mi smo zapravo jedna ogromna e, nevladina organizacija za razvoj. E, zašto to ne naglašavamo više? Zašto e, samo nebo zna? zašto naš odbor koji je vjerojatno najprominentniji odbor kad je riječ o činju dobra na cijelom svijetu E, zašto e, nije prominentni zašto ispada kao da smo mi neki tamo odbor koji sjedi u uglu i nešto radi, ja sam siguran da je odbor AFET vrlo angažiran oko Ukrajina, ali sve zemlje članice imaju različite poglede u vezi sa time, u vezi sa Rusijom, u vezi sa Izraelom, Palestinom, ali kad je riječ o razvoju, svi smo ujedinjeni, svi se slažemo. Mislim da bismo mi trebali voditi Europsku uniju. Jer ono što mi radimo je najkohezivniji, najsveobuhvatniji, najkolektivniji e, napor Eh, od svega što Europski parlament i Europska komisija rade. I zato bih eh, zamolio Charlesa da razmisli ne samo o 2015. nego eh, i dalje od 2015. Ako postoji nešto važno što radimo, to je ovo. A to vam sada govori jedan euroskeptik. Hvala Nerč. Dakle, reći ćemo E, drugim odborima da mi preuzimamo vlast e, i to preuzimamo vlast u cijeloj Europskoj a ne samo nad parlamentom. Riječ ima gospodin Jansen. Ja bih htio zahvaliti, ispričavam se, htio bih zahvaliti svima onima koji sudjeluju u Europskoj godini posvećenoj suradnji za razvoj. Smatram da ima više aktivnosti koje bi se trebale uključiti u ta događanja. Ne mislim da treba biti neko događanje, umjetno događanje. Smatram da treba ići korak dalje ima milijun osoba koje sudjeluju u Europskoj eh, uniji i ljudi se sve više pitaju koliki je trošak koji predstavlja pomoć za razvoj. Za euroskeptike je to kao dar s neba. Eh, naime, ova godina posvećena razvoju. Što se tiče dijaspore, i njihovih organizacija. Ne mislim da su oni koji su iskoristili ovaj pojam svjesni o čemu se radi u tim organizacijama za dijasporu i nadam se da će to i ostati tako. Um, thank you. Before Hvala. Prije nego što riječ ponovo dam gospodinu Gorensu, pozivam predstavnika komisije da nam da kratki pregled planova Europske komisije u vezi sa Evropskom godinom razvoja. Hvala gospođo predsjednice, pokušat ću biti brza. Ovo je doista kao što je već gospodin Görens rekao, rezultat e, odnosno plod rada koji je započeo već prije dvije godine. Dakle, e, e, rezultat zajedničkih napora i e, uznam se u to da možemo e, uspjeti. Mi smo s naše strane radili kako bismo osigurali e, funkcioniranje komunikacijskog aspekta ovog projekta koji počinje, mi na tome počinjemo raditi od, prstog, od siječnja. očito odbor DEVE želi u to unijeti politički aspekt kako bi e, politički aspekt i komunikacija bili usklađeni od, počevši od početka sljedeće godine. Mislim da je ovo jedinstvena prilika ne samo za nas, nego i za vas da doista uskladimo e, naš rad e, na području razvoja i povećamo zanimanje e, javnosti za ovaj rad. Mi smo preuzeli ovaj moto, naš svijet, naš dignitet, naša budućnost. E, dakle, e, uzeli smo ga naravno u obzir kad smo E, formulirali našu, naše komunikacije za sljedeću godinu e, kad, i osobito kad je riječ o pričama koje ćemo pričati, a gospodin Görens nam je dao ideje o tome kako dotaknuti ljude koji nisu e, uvijek zainteresirani za brojke. Dosta smo uznapredovali sa radom na našoj internet stranici E, bit će mnogo uključenih e, dionika, to je e, i smisao svega toga. Dakle, naša stranica, naši socijalni društveni mediji bit će fokusirani na priče, konkretne priče. To neće biti godina koja se događa samo u Briselu. Mm, ona mora biti vlasništvo svakoga ko želi raditi na e, razvoju i na suradnji u vezi sa razvojem. E, surađujemo sa nacionalnim koordinatorima e, i sa nacionalnim parlamentima 27 zemalja članica dakle postoji jasna veza sa nacionalnim parlamentima i sa njihovim predstav i sa našim e, uredima u e, zemljama članicama. E, također smo razvili jedan živi alat koji bi trebao omogućiti svakom svakome da radi ono što želi u našim zemljama članicama. Ovo je jedan napor koji u sljedećoj godini treba omogućiti kontakte između što većeg broja e, grupa i dionika e, koji e, rade na ovom području dakle kako bismo osigurali da svi radimo na istoj stvari i vučemo na istu stranu a da dopustimo da kreativnost ljudi dođe do izražaja E, uzdamo se u to da možemo e, uključiti što veći broj ljudi e, da daju svoj doprinos ovom našem programu. Hvala lijepa. Govorili smo i mi o alatima koje naši članovi mogu koristiti. Mi sada imamo jedan postojeći proračun za komunikacije za komuniciranje i zato bi naši članovi trebali e, u svojim zemljama članicama e, proslijediti informacije o ovome što se radi. A sada riječ ponovo daljem gospodinu Görensu. Hvala gospođo predsjedateljice. Zaboravio sam spomenuti u uvodnom dijelu velik doprinos Konkorda, posebno gospodina Vondorsa, e, koji je uistinu neumoran E, kada je riječ o novim inicijativama koje razvija Concord. Zahvaljujem na tome, to je uistinu jedan snažan stup u ovom čitavom poduhvatu tijekom 2015. Kolega Štir je imao pravo kada je inzistirao na potrebi da se uvjere nacionalni parlamenti. Naravno, postoji čitav niz e, mogućnosti e, kako bi se e, ti odnosi konkretizirali. Gospođa Utala je spomenula 0,7, spomenula je također i nove izvore i govorila o novim izvorima financiranja, ispričavam se, te je stavila naglasak na potencijal E, koji može imati dijaspora u pojedinim zemljama kako bi se otkrili novi obzori i kako bi se uspostavili novi kontakti. Ja bih bio sklon biti e, na njenoj strani, a ne e, pridružiti se skeptičnijem stavu gospodina Noizera u tom smislu. On je rekao da su države članice još E, daleko od obveza da se dođe do 0,7%, a istovremeno e, su se sve obvezale da to učine. Možda bi se moglo uvjeriti one e, koji još nisu uvjereni, premda su stavili vlastiti potpis na dokument o razvoju Europske unije. Sve države članice su to E, dakle smatraju praktički pravnom stečevinom Europske unije. Znači, je također pronašao odgovarajuće riječi te je stavljen naglasak na e, konsenzusno obilježje ove politike u usporedbi s nekim drugim politikama Europske unije u području vanjskih poslova. Da, s obzirom da smo tako jedinstveni kada je riječ o cilju, zašto ne bismo bili ambiciozniji na međunarodnim forumima, dakle to su e, otvorena vrata, prema tome naprosto to trebamo poduzeti. Zahvaljujem također komisiji e, na doprinosu. To je bilo vrlo učinkovito i korisno i uvijek su nam na usluzi da podupro ovu inicijativu. Gospodin Vanders je rekao da bi se e, ta narativna priča mogla iskoristiti da se plasiraju neke poruke i slažemo se s njime. Komisija nas je pozvala na jedno događanje u srpnju e, gdje se nalazi jedan ghostwriter iz Bijele kuće. On je skrenuo našu pozornost na učinkovitost dakle, te, tog narativnog elementa, odnosno priče. E, mislim da ima smisla da se o toj priči informira i komisija. Naime, mi smo bili na jednom sastanku koordinatora gdje smo govorili o tome da mi želimo biti veleposlanici. Dakle, netki neki su bili za tu ideju, neki malo manje. Čak je iznesen argument koji je bio protiv e, uporabe termina veleposlanika jer e, spomenuo se jedan frankofoni veleposlanik, neću reći francuski, koji je e, obično govorio moj prethodnik je bio e, grozan, a moj nasljednik će biti još gori. Prema tome htio bih nas sve poštedjeti e, takvih kleveta. Eto, toliko o priči. Htio sam samo dati doprinos jednoj tematici E, kojom ćemo se baviti sljedeće godine. I na kraju ću završiti jednom željom koja je ključna kod svih nas. 2015. će biti Europska razvojna godina. E, trebamo imati dovoljno napretka u strukturnim promjenama kako bi kasnije godine e, mogle profitirati od toga i kako bismo od razvojne politike mogli učiniti e, jedan instrument koji će biti dobro ugrađen u europskim e, politikama, isto tako i u srcima i mislima naših građana. U redu, mi ćemo sastaviti program i započet ćemo sa aktivnostima, početkom sljedeće godine. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je trebalo biti privatni sektor i razvoj, ali e, zamoljeni smo, pošto e, zamoljeni smo da točku 10 sada obradimo, e, a da potom pređemo na izvješće gospodina Deve. Gospodin Deve se složio sa tom izmjenom. Dakle, prelazimo sada na točku 10, e, rad e, e, zajedničke parlamentarne skupštine afričkih, karibskih, pacifičkih zemalja i Europske unije. Riječ dajem gospodinu Gurensu koji će predstaviti izvješće, a potom izvjestitelj u sjeni. Će dobiti izvjestitelj u sjeni. Izvolite gospodine Görens. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo izvješće o zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a je već e, jedno redovno izvješće, međutim ovo je pomalo specifično s obzirom da partnerstvo između Europske unije i zemalja AKP-a je nešto što se financira iz Europskog razvojnog fonda e, nad kojim vlasništvo imaju obje strane, s jedne strane AKP i s druge strane Europska unija. Dakle, oni su suvlasnici ovog Europskog razvojnog fonda koji e, ne kontroliraju parlamentarna tijela u dovoljnoj mjeri. Kada kažem parlamentarna tijela, odnosno parlamentarne istance, to kažem zato što bi trebalo biti najmanje stotinjak parlamenata koji bi trebali kontrolirati Europski razvojni fond. Kao prvo, to su parlamenti zemalja članica AKP-a, e, budući da su oni suvlasnici tog fonda, e, jer zemlje AKP KPA e, su suvlasnici tog fonda, a s druge strane Europski parlament te nacionalni parlamenti. Nacionalni parlamenti smatraju Europski razvojni fond tijelom koje e, ne bi trebali kontrolirati oni, nego Europski parlament, a Europski parlament pak e, nema mogućnost da to učini temeljem odredbi ugovora, budući da je to e, u suvlasništvu država članica. Prema tome tu zapravo imamo jedan manjak organizacije e, do te mjere da niti nacionalni parlamenti, niti Europski parlament nemaju osnovne parlamentarne ovlasti, a to je da vrše kontrolu nad aktivnostima Europskog razvojnog fonda. E, to kažem u ovom uvodnom dijelu i želim samo reći da e, parlament ne, može, e, ne možemo se zabraniti da iznosi inicijative i to je upravo ono čime se bavi zajednička parlamentarna skupština AKP-a i Europske unije. Ništa nam ne brani da postavimo pitanja, premda ne možemo uticati na sam proračun. Mislim da svejedno između ničega i svega možemo pronaći svoje mjesto kako bismo se kritički osvrnuli na izvršenje e, tog e, proračuna Europskog razvojnog fonda. E, počet ću jednom pozitivnom informacijom Dobra vijest je da e, smo dobili dva očitovanja na ovo izvješće, a rok za predlaganje amandmana je sljedeći tjedan za osam dana, ako se ne varam, i e, zaključio sam da je barem dvoje kolega već pročitalo izvješće. Mislim da je to dobra vijest. Znamo i da asistanti, asistenti čitaju izvješća, znači to je najmanje četiri osobe koje su već upoznate s ovim tekstom. Budući da sam ja općenito optimist, smatrat ću da oni koji nisu predložili amandmane su svejedno pročitali izvješće i da ga smatraju vrlo kvalitetnim. Evo, to bi bilo što se tiče pozitivnih aspekata, a što se tiče negativnih, imam jednu lošu vijest, a to je da ima problema s održavanjem sastanaka. Jedna država nije bila u stanju, kako kaže, organizirati europski dio e, sastanaka sa zemljama AKP-a prije nekoliko godina, a ostale države članice e, slijede tu državu članicu. To je trend. Dakle, zapravo se radi o tome da e, pokušavaju prepustiti Europskom parlamentu organizaciju sastanaka. Mi smo stekli naviku da iskoristimo tu priliku e, kada se E, sastanci održavaju u nekoj državi članici, a to je država članica koja predsjedava vijećem, da se e, u toj zemlji podigne razina svijesti kada je riječ o problematici zemalja akp p-a. e, Dakle, čini se da će se u budućnosti većina sastanaka održavati u Briselu, no smatram da e, na taj način nećemo imati priliku da dodatno informiramo građane država članica o spomenutoj problematici, a to ide upravo e, to ne ide na ruku onome što smo rekli da želimo povećati razinu svijesti e, kod građana i kod javnosti u državama članicama o razvojnim pitanjima. Ovdje postoji još jedna specifičnost. Obično se izvješće radi za razdoblje od dvije godine. Ovdje su obuhvaćene 2012. i 2013. godina. E, tu nema ništa dramatično. Ono što je bitno je da dio koji ostane obuhvaćen pod kontrolom parlamenta uz sva ograničenja koja sam spomenuo i e, mi smo također ustrajali u ovoj rezoluciji da se u većoj mjeri primjenjuje rad supredsjedatelja u vijeću ministara. Dakle, Europska sastanci Europskog vijeća daju priliku Europskom predsjedniku Europskog parlamenta da održi govori da sudjeluje u jednom dijelu radova i u istom smislu bismo htjeli da su predsjedatelji mogu nazočiti radu um, i sudjelovati na sastancima da mogu održati govore, dakle da sudjeluju u radu vijeća ministara. Evo, to bi bilo ono najosnovnije e, što se tiče izvješća. Jesam li nešto ispustio? Da, vi ste tu da me podsjetite. Ako sam vam nešto zaboravio spomenuti, ako sam ispustio nešto bitno, ja ću sada stati i zahvaljujem još jedanput gospodinu Pongi i Lui Michelu da su već sada predložili amandmane. Naravno, ostavljam otvorenu mogućnost da su i neki drugi pročitali izvješće već do sada. Hvala. Hvala lijepa. Ja sam sigurna da e, i drugi ljudi upravo čitaju izvješće. Imam tri govornika koji su se, e, tri kolege koji su se javili za riječ. Moris Ponga, gospodin Monskur i Niršteva. E, riječ najprije dajem gospodinu Ponga. Hvala gospođo predsjedateljice. Htio bih e, zahvaliti gospodinu Görensu na obavljenom zadatku e, na ovom izvješću o parlamentarne skupštine akp p-a i Evropske unije i tu se e, vrlo dobro obuhvaća rad te parlamentarne skupštine tijekom 2012. i 2013. Kako je navedeno u njegovom izvješću, ova parlamentarna skupština AKP Europske unije je uistinu e, dobra platforma za političke razgovore između zemalja sjevera i juga i trebamo promicati i podržavati e, njezin rad. E, dakle, što se tiče amandmana, podsjećam države članice koje to još nisu učinile da je potrebno ratificirati sporazum iz Kotonua te da treba revidirati odluku tajništva parlamenta kako bismo kako bi nam asistenti mogli pomagati u radu e, tijekom e, parlamentarne skupštine. E, to je odluka koja je donesena prošle godine, temeljem koje asistenti više ne mogu sudjelovati zajedno s nama na sastancima parlamentarne skupštine i pomagati nam u radu. Hvala gospodin Mosku. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, htio bih e, samo nekoliko riječi uputiti izvjestitelju. Ja sam e, vrlo pažljivo pročitao vaše izvješće i gotovo da bih rekao a da, da je trebao da je bio samo jedan kolega koji je pročitao, to bih bio ja, no ipak smo dvojica. Ovaj nacrt izvješća je dobra osnova za daljnji rad, neću ulaziti u detalje. E, E, ovog izvješća ili prijedloga rezolucije e, koji je donesen. Ja tada nisam bio zastupnik, to je bilo prošle godine. Ja ću se koncentrirati na nekoliko aspekata koji su posebno, e, na, koji su posebno privukli moju pozornost. Klub zastupnika socijalista i demokrata u potpunosti se slaže s vama kada govorite o presedanu Grčke i Irske koje suprotno tradiciji nisu organizirale parlamentarne skupštine AKP-a Europske unije u svojoj zemlji. Dakle, govorimo o trenutku kada su predsjedavale Vijećem Europske unije. Isto tako želimo iskazati žaljenje e, što Europsko vijeće nije pokazalo interes za sastanke e, parlamentarne skupštine, a znamo da to u velikoj mjeri doprinosi partnerstvu između Europske unije i zemalja AKP-a. Dakle, te e, skupštine e, zaslužuju veći interes prema mom mišljenju. Zatim, kako, bismo još, kako bi se još više naglasio rad parlamentarne skupštine AKP-a, mi se slažemo da bi su predsjedatelji trebali e, moći sudjelovati na sastancima vijeća zajedno s ministrima kao i e, što kao što predsjednik Europskog parlamenta sudjeluje na sastancima Europskog vijeća. Socijalisti i demokrati bi htjeli izniti nekoliko prijedloga kako bi se e, dopunio i poboljšao tekst ovog teksta izvješća imamo nekoliko amandmana u tom smislu. Kao prvo, uspostava radne skupine unutar parlamentarne skupštine s ciljem da se razmisli o budućnosti partnerstva između AKP-a i Europske unije nakon 2020. Predstojeće godine bit će ključne u definiciji budućih odnosa između Europske unije i zemalja AKP-a i upravo zato parlamentarna skupština ima obvezu e, zauzeti e, svoje mjesto u sklopu tih promišljanja. Drugi prijedlog treba osnažiti legitimnost zajedničke parlamentarne skupštine u sklopu partnerstva između AKP-a i Europske unije, te treba imenovati dva stalna izvjestitelja koji će se baviti pitanjem e, dosljednosti razvojnih politika. kako ta bi uloga trebala biti i da se primjenjuje E, članak 12. sporazuma iz Kotonua koji je revidiran 2010. godine. I na kraju bilo bi zanimljivo da je izvjestitelj spomenuo granice kod korištenja članka četvrtog, e, paragrafa četvrtog e, članka 16. sporazuma i govorit ću ovdje o odvojnom glasovanju u kojem se blokiraju neke inicijative na temelju ovih napomena koje sam iznio. Predložit ću neke e, inicijative e, našem izvjestitelju. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospodin Deva, a potom gospodin Noiza. Hvala lijepa gospodine Görens na još jednom dobrom izvješću. Ono što sam ja htio reći je sljedeće. Mi ovo zovemo zajednička parlamentarna skupština AKP-a i Europske unije. Tako to zovemo već 30 e, godina. Ja od uvijek imam dojam da je prva dužnost parlamenta nadzirati proračun. Ali ovo je jedina parlamentarna skupština na svijetu koja nema proračun nad kojim vrši nadzor. Dakle, ako e, oni ne nadziru nijedan proračun, onda se tamo samo priča E, međutim, postoji proračun koji nitko u EU ne nadzire, a to nije proračun Europske komisije, e, jer njega prilično e, dobro nadzire Europski parlament i Revizorski sud, nego fond za razvoj. Zemlje članice bi trebale nadzirati taj proračun, a tu se ne radi o malom iznosu, nego 23 milijarde eura e, za period od 4 do 5 godina. Ali ako pogledate e, e, zapisnike zemalja članica, uključujući i parlament Ujedinjena kraljevstvo, vrlo se, tu se može vrlo malo naći o tome. Dakle, to je jedna ogromna svota novca koja se daje komisiji na trošenje, a nitko to ne nadzire. A postoji parlamentarna skupština e, koja putuje s kraja na kraj svijeta e, i troši stotine tisuće eura kako bi se svi okupili E, međutim e, oni ne nadziru taj proračun. Očito je da bismo trebali e, imati kontrolu odnosno taj novac koji troši komisija to bi trebalo biti podvrgnuto nadzoru. Ako zemlje članice nisu u stanju Eh, odrediti na što žele da se troši taj novac jer to je posao komisije. Dakle, ja ne tražim da e, parlamentarna skupština AKP Europske unije počne raspodjeljivati taj novac, odnosno odlučivati na što će se trošiti, to je druga stvar, ali barem bi trebali vršiti nadzor eh, nad trošenjem tog novca. Charles, izvolite. Hvala gospodine Deva. E, želim samo reći da e, se naše nove radne grupe bave i EDF-om. Slažem se s vama i možemo razgovarati sa predsjedništvom zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a, možda je to nešto o čemu bismo trebali više raspravljati. Sljedeći govornik je Norbert Noiza. Izvolite, imate riječ. Da, e, i ja želim zahvaliti Charlesu Görensu. Zapravo se tu nema šta e, mnogo nadopunjavati. Svi znamo da Charles Görens govori jasan jezik i E, to dolazi do izražaja u ovom izvješću. E, naravno da je neophodno nakon e, što su se zajedničke parlamentarne skupštine u posljednje dvije godine u zadnje dvije godine sastale u Briselu nakon što je Irska odbila organizirati taj skup a to je nešto što bi Irsku zapravo vrlo malo koštalo, a dalo bi joj veliku međunarodnu reputaciju. Nakon toga je sljedeći put Grčka odbila organizirati e, skup. Dakle, o tome se ovdje jasno govori u točki 2. Mislim da moramo učiniti sve što je u našoj moći da zemlje članice ne nastave sa takvom praksom. U ovoj godini 2014. E, oba sastanka imamo u Europi. Prvi je bio u proljeće u Strasburu, a drugi će se održati e, koncem studenog početkom prosinca opet u Strasburu i e, predsjedništvo je odlučilo da se sljedeće godine oba e, skupa održe u jednoj od zemalja AKP-a. AKP zemlje se bore za to da dobiju organizaciju e, tih skupova jer time, jer to doprinosi njihovom imeđu, a mi, evropljani, tu mogućnost jednostavno propuštamo. E, dakle, u sljedeće godine imamo praktički godinu dana vremena da izvršimo malo pritiska na zemlje članice. I posljednje što sam htio reći, e, mi e, parlamentarci trebamo povesti ispred svojih vrata što se tiče spremnosti za sudjelovanje. Mislim da se tu trebamo više potruditi i kako bismo bili vjerodostojni u očima svojih partnera iz zemalja u razvoju. Hvala lijepa. Enrique Guerrero je posljednji govornik. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Razlog zašto mnogi zastupnici, uključujući i mene, su htjeli da gospodin Görens preuzme ovo izvješće je jednostavno to da je on neumoran, on e, e, nas e, zaustavlja na hodnicima u kantini i ne prestaje raditi na, ovome, na, ovom, na ovoj temi, ali izvješće je vrlo vrijedno toga da ga se čita i doista odražava veliki angažman koji gospodin Gürens uvijek e, ulaže u sve dokumente na kojima radi. Ovo je važna tema. Ja se slažem sa idejom da u našim pregovorima ima dosta rutine kad govorimo o našim odnosima sa zemljama s kojima nam je doista potreban jedan strukturirani, kontinuirani, učinkovit dijalog. Kao što je Norbert upravo rekao, kad bismo sastavili popis svih sastanaka i svega što rade različiti odbori u zajedničkoj parlamentarnoj skupštini vidjeli bismo veliki disparitet između interesa koji pokazuju kolege iz AKP-a i e, interesa koji pokazujemo mi, zastupnici Europskog parlamenta. I zato bi bilo, po mom mišljenju, dobro da e, prije sljedećeg sastanka e, pošaljemo neku vrstu formalne ili neformalne komunikacije o europskoj strani da jednostavno e, na njih apeliramo da ozbiljno shvate predstojeće sastanke u Strasburu. Mislim da je ovo dobar trenutak da počnemo razmišljati o nekoj vrsti okvira za odnose sa e, zemljama AKP-a e, do 2020. da ustanovimo što ne funkcionira dobro, što treba promijeniti, e, da pređemo na sljedeću razinu e, naših odnosa sa zemljama AKP-a. Moramo podržati izvjesne zemlje AKP-a kako bi one mogle igrati aktivniju ulogu na međunarodnoj sceni. Na primjer u skupini G77 ili na Pariškoj e, konferenciji o klimatskim promjenama E, jedan značajni dio odnosno značajan broj tih zemalja može se angažirati u suradnji e, jug-jug i konačno želio bih reći da sam bio prisutan na, eh, na velikom broju rasprava gdje se radilo o sporazumima o ekonomskom, ekonomskoj suradnji, o tome da li dobro funkcioniraju i mislim da kako se približavamo 2020. E, trebali bismo e, razmišljati o reviziji tih e, naših sporazuma o ekonomskoj suradnji, bez obzira hoće li to biti na regionalnoj bazi ili na, bazi, na razini zemalja jer nema smisla prozivati zemlje koje iz različitih razloga zbog vlastitih političkih odluga nemaju interesa e, za e, ovu vrstu suradnje. Hvala lijepa. Heidi Houtula je također zatražila riječ. Da, hvala lijepa. E, što se tiče sporazuma o ekonomskoj suradnji, ja sam primijetila na nekim međunarodnim sastancima da postoji velika volja među zemljama AKP-a, osobito iz Afrike, da se razgovara o alternativama e, takvim sporazumima. E, proces ratifikacije je bio dugotran i i E, pravila za pristup tržištu više nije u njihovu korist. Dakle, ja sam zato da pogledamo kako afričke zemlje mogu profitirati od naše podrške. E, mislim da tu postoji veliki potencijal da se poveća e, naša podrška i mislim da ne bismo trebali samo biti koncentrirati na sporazume o ekonomskoj suradnji E, jer postoje kompanije koje bi doista mogle biti mogle doprinijeti unapređenju trgovine na regionalnoj razini. Ali to također ima veze sa našom sljedećom temom, privatnim sektorom. U redu, riječ ponovo riječ sada dajem predstavniku komisije, gospodin Haman, ispričavam se što ne znam govoriti vaše ime, molim vas predstavite se. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja ću govoriti o sljedećoj temi, o privatnom sektoru. Što se tiče ovoga izvješća, Grns, komisija se uglavnom slaže sa činjenicama iznesenima u ovom izvješću i sa problemima koji su istaknuti kao nedovoljna zastupljenost Europske komisije, zatim e, što nije u skladu sa očekivanjima zemalja AKP-a. Za nas e, je ova zajednička skupština iznimno e, bitan forum e, koji omogućuje iskrenu razmjenu mišljenja, više nego na regionalnoj razini gdje se dijalog odvija više u neformalnim e, forumima, a na plenarnoj sjednici ima više govora. E, nemamo nikakvih suštinskih primjedbi vezano uz izvješće, možda nešto vezano uz formu, tamo gdje se apelira da komisiju da se angažira, riječ je o formi i proceduri. Od komisije se traži da se nastavi angažirati na tome da e, upućuje pisane odgovore na usmena pitanja u sklopu aktualnog sata e, kada se na plenarnoj sjednici upućuju pitanja povjereniku. Dakle, da odgovorim na to pitanje, na, otvorena, na usmena pitanja se obično daju usmeni odgovori, međutim u duhu suradnje mi smo unazad nekoliko godina pristali da zastupnicima unaprijed damo svoje pismeno očitovanje, a to omogućuje da se onda tijekom, tijekom rasprave koncentriramo, zastupnici koncentriraju na teme koje su stvarno bitne, to interesu i zastupnika i povjerenika. Htjela bih samo spomenuti da mogućnosti koje nude komisija, a ne nudi ih vijeće su sljedeće. Mi imamo e, određene prednosti, a to je da imamo e, e, tu dobrovoljnu inicijativu koja se kodificirala u novom 20, članku 21. poslovnika parlamentarne skupštine. S obzirom da komisiju ne vežu nova pravila, bilo bi nam drago da nas je netko prethodno konzultirao sukladno e, sporazumu između institucija, odnosno komisije i parlamenta. Međutim, da kažem nešto pozitivno na kraju, nova komisija se obvezuje da će e, dati e, zastupnicima pismena očitovanja na usmena pitanja. Hvala, Šarl. Zaključak. Hvala, htio bih samo spomenuti kolegi da nikome ne zamjeram što nije pročitao moje izvješće. Znam da ima i boljih štiva i stimuliraju, više stimulirajućih štiva. Tako da oni koji to još nisu pročitali ne znače da to ne moraju kasnije pročitati. Oni koji to ne žele pročitati mogu im iznijeti sažetak i to ću pokušati učiniti i u ovom odgovoru. Gospodin Ponga se s pravom pita što će se dogoditi nakon 2020. To je bitno pitanje. E, o tome treba početi razgovarati sada, jer kontinuitet politike ili pak prekid politike e, je nešto što se unaprijed treba uočiti, ovo partnerstvo treba održati s obzirom na pozitivne rezultate i posljedice Europske unije zajedno sa zemljama AKP-a, dakle aktivnostima koje zajedno provode. E, imate moju punu podršku u tome i mm, zajedno s komisijom i državama članicama koje nikada ne sudjeluju u našim raspravama, a sudjeluju ovdje e, u ovom odboru. Mislim da bi trebalo i njih uključiti ponovno u naš rad. Dakle, smatram da trebamo pokrenuti zajedničku analizu kada je riječ o razdoblju nakon 2020. Čitav skup pitanja odnosio se na to kako možemo dostatno demokratizirati funkcioniranje zajedničke parlamentarne skupštine. E, spomenuto je postupak odvojenog glasovanja. Vi ste to spomenuli. Da, smatram da e, taj da ta procedura koja je pomalo barokna odgovara i baroknom ustroju e, zajedničke parlamentarne skupštine. Ne znam kako to možemo popraviti, ne možemo unilateralno donijeti odluku o tome. Dakle, možemo to predočiti tajništvu da vidimo može li se tu nešto poboljšati. U sklopu demokratizacije čitavog procesa E, i dakle praćenja tog procesa treba spomenuti i e, proračunski nadzor čak i ako nemamo ovlasti e, za proračun koje se inače prihvaćaju u svakoj parlamentarnoj skupštini, možemo bolje postupiti u ovoj situaciji. Ja sam postavio pitanje bivšem povjereniku Pibalgsu vezano uz proračunski nadzor od strane parlamenta i on se složio da treba, da složio se da ode u nacionalne parlamente na zahtjev i ako se dobro sjećam, jedini parlament koji je iskoristio tu priliku bio je parlament Burkina B. A u Europskoj uniji niti jedan nacionalni parlament niti iz jedne države članice nije zatražio da e, povjerenik tamo dođe i odgovori na pitanja. Dakle, kao što vidite, mi nismo ništa poduzeli. Prem, dakle, moramo nastojati poboljšati i e, vlastiti način rada. Mi zajedno sa nacionalnim parlamentima možemo bolje odraditi e, zadatak u tom smislu. Smatram da isto tako s obzirom na oslabljivanje razvojne politike Europskoj uniji. S obzirom da ima malo ministara na eh, zajedničkoj parlamentarnoj skupštini, Dakle, razlog je zato što ih jednostavno nisu prisutni. Eh, neke države članice nemaju ministre koji se bave razvojnom politikom, a čak i one koji ih imaju, vrlo rijetko ti ministri sudjeluju na ministarskim sastancima u Europskoj uniji. Mislim da eh, jednostavno treba ukazati na to i treba reći da moramo e, osnažiti političku dimenziju, a to se može postići ako se e, zamijene oni koji obično idu na te sastanke političkim dužnosnicima. I kada smo imali parlamentarnu parlamentarni sastanak u Kongu, e, belgijski ministar za razvoj nije mogao zamijeniti e, nekoga iz službe za Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, još tada nije bilo definirano tko će predstavljati Europu e, na političkoj razini. Dakle, nije nikoga bilo iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, Prema tome, e, na tom sastanku parlamentarne skupštine gotovo da nije bilo nikoga iz redova ministara. Mislim da bi tu trebalo također poboljšati pristup. Koordinacija politika e, je nešto čime bismo se trebali više baviti, prema mom mišljenju. I na kraju, mislim da je gospođa Otela i netko drugi E, spomenuo sporazume o ekonomskom partnerstvu. O njima treba raspraviti e, na regionalnim konferencijama koje se održavaju između dvije plenarne sjednice parlamentarne skupštine. Dakle, tu bismo trebali tematizirati utjecaj TTIP-a na Afriku kao i sporazuma o ekonomskom partnerstvu na situaciju e, što se tiče razvoja u tim zemljama. Dakle, imamo još dosta posla. Zahvaljujem svima koji su uzeli riječ i koji su svojim pitanjima i sugestijama obogatili ovu raspravu. E, sljedeći tjedan ćemo imati sastanak i naime očekuje se da do tada predložite amandmane, tako da očekujemo i to. Hvala. Mislim da ovo glasovanje pokazuje da E, smo jaše, naročito kada krećemo prema zajedničkim e, rješenjima i možda bismo trebali postaviti to pitanje i trebali smo možda e, glasovati o zajedničkom sporazumu, o zajedničkom partnerstvu po političkim linijama, no vidjet ćemo što će se dogoditi sa glasanjem u našem odboru. Evo, hvala vam lijepa. Prelazimo sada na posljednju točku dnevnog reda, a to je razvoj privatnog sektora. Imamo izvješće gospodina Deve. Danas imamo raspravu bez teksta i zapravo smo htjeli ukratko čuti mišljenje izvještitelja i Europske komisije koja je objavila izvješće o jačoj ulozi privatnog sektora i to je bilo neposredno prije izbora, a u ovom sazivu nismo razmatrali ovo priopćenje komisije i zbog toga ćemo to sada učiniti. Naravno, to je važno pitanje u kontekstu rasprava iduće godine o ciljevima razvoja. Dakle, prvo ću dati riječ gospodinu devi, a onda komisiji koja će izložiti svoj prijedlog, a onda imam popis izvjestitelja u sjeni i popis kolega koji će htjeti uzeti riječ. Dakle, izvolite gospodine Deva. Hvala, vrlo mi je drago što imam ovu priliku podijeliti s kolegama i s vama svoje mišljenje o ovoj važnoj temi. U više navrata u ovom odboru sam istaknuo koliko je ključno da naša sredstva pokreću stvaranje bogatstva i ublaže siromaštvo. Dakle, to se može jedino postići tim sredstvima i također naše razvojne politike se trebaju uvoditi inovacijama i poduzetničkim duhom i također bitno je da ljudi u zemljama u razvoju imaju vlasništvo nad svojom nekretninom, da otvore poduzeće i da postanu produktivni u nekoliko dana, ne u više godina. Upravo privatni sektor je taj koji pokreće rast u svim tržišnim gospodarstvima. On stvara 90% radnih mjesta i prihoda za ljude u zemljama u razvoju i tvori Pouzanu osnovu za mobilizaciju resursa koje će financirati razvoj zemlje. Zbog toga mi je doista drago što mogu pozdraviti priopćenje komisije o ulazi privatnog sektora u pokretanju razvoja i to je upravo pokrenuo naš povjerenik za razvoj. Dokument komisije ističe tri glavna područja u kojima treba ojačati učinak privatnog sektora na održivi razvoj u zemljama u razvoju, naročito po pitanju osnaživanja žena. Bez obzira na e, njihove kulturne tradicije, istina je da gospodarska aktivnost, djelatnost može osnažiti žene i omogućiti im da budu ravnopravne. Prvo trebamo podržati lokalni privatni sektor. Također domaću industriju, domaće razvojne usluge i omogućiti pristup financijama kako bismo promicali održivi i inkluzivan razvoj. Mala i srednja poduzeća kao i mikropoduzeća tvore kostur rasta mala i srednja poduzeća u zemljama u razvoju vrlo često se susreću sa daleko većim zakonodavnim opterećenjem nego što je to slučaj u Europskoj uniji, a to mnogo znači. One vrlo često se okreću neformalnom gospodarstvu zbog toga i nemaju pravnu zaštitu. Dakle, upravo ovi propisi koji postoje u zemljama u razvoju prisiljavaju ta mala poduzeća da se okrene neformalnom gospodarstvu i vidimo na tisuće ljudi koji stoje uz ulicu koje izrađuju stvari, popravljaju stvari, ali oni nisu u formalnom gospodarstvu i ne uračunavaju se u BDP, ne mogu ih se e, kupovati ili prodavati. Oni su potpuno bez vrijednosti prenose svoje vještine sljedećoj generaciji. I oni nisu kvantificirani kao vrijednost, e, nemaju računovodstva, poduzeće nije registrirano, nema bilance, nema e, izračuna imovine, ničega. No, imamo na milijune takvih ljudi u zemljama u razvoju i svi se nalaze u neformalnom sektoru. Kako ih možemo prebaciti u formalni sektor? Kada bismo to učinili, onda bi BDP tih zemalja skočio. Dakle, trebamo stvoriti okoliš koji je pogodan za privatnu inicijativu i premjestiti ta poduzeća u formalno gospodarstvo kao i e, pojednostaviti birokraciju kako bi ta poduzeća mogla napredovati. Na drugoj razini trebamo također djelovati na pomaganju privatnog sektora. Europske i druga poduzeća trebaju ostvarivati također razvojne ciljeve. To je šokantna činjenica, ali je ipak činjenica da 51 od stotinu najvećih gospodarstva u svijetu danas su zapravo korporacije. 51 jedna od stotinu najvećih gospodarstava u svijetu danas su korporacije prvih sto multinacionalnih korporacija drže u rukama gotovo 70% svjetske trgovine i to je ogroman potencijal koji se može iskoristiti ako budemo surađivali s njima, a također to predstavlja i ogromnu odgovornost koju možemo s njima podijeliti u smanjenju siromaštva. No zapravo mi praktički da nemamo nikakvog kontakta s njima u ovome odboru. Dakle, namjeravamo iskorijeniti siromaštvo u ovome odboru, imamo najbolje namjere i želimo unaprijediti uklanjanje siromaštva, no ne slušamo, ne razgovaramo sa niti surađujemo sa 51% najvećih gospodarstava na svijetu. Koliko je to strašno? Sve veći broj tih poduzeća je shvatilo da e, mogu pridonijeti održivom razvoju ustrojenju operacije na taj način e, da poteknu konkurentnost e, osiguravajući isto vrijeme zaštitu okoliša i poboljšanje socijalnih standarda. S njima možemo surađivati kako bismo razradili inkluzivne poslovne modele koji će uključiti također i siromašne u njihov lanac vrijednosti, bilo kao djelatnike, distributere, dobavljače i tako dalje, zato jer ta poduzeća trebaju njihove vještine i znanja i u interesu je tih poduzeća da poboljšaju znanje i vještine siromašnih zato jer ih trebaju, kako napreduju prema gore u lancu vrijednosti. Dakle, to je dobitna situacija za sve i za one od nas koji žele ostvariti milenijske razvojne ciljeve, za one među nama koji žele ublažiti sromaštvo i također za poduzeća koja žele imati sve više obrazovanih, kvalificiranih djelatnika u svojoj radnoj snazi kako bi se mogli suočiti sa konkurencijom. Trebamo također raditi sa privatnim sektorom na pitanju održive poljoprivrede, zdravlja, energetike, fizičke i ostale infrastrukture i općenito u sličnim sektorima i u razvoju razvojne politike trebalo bi uključiti i stručnjake i upravljače iz gospodarskog privatnog sektora. Oni znaju kako se to ostvaruje jer to čine u korist svojih dionika. Dakle, zašto ne bismo ih upregnuli da to čine za cijeli svijet, za siromašne, za Europsku uniju, za nas, za nastojanja našeg odbora. Koristimo njihovo znanje u partnerstvu sa javnim resursima. Recimo, privatni sektor je već dao značajan doprinos ostvarenju pouzane vodoopskrbe pružajući usluge 160 milijuna ljudi u novim tržištima. Također javni sektor sudjeluje u mjeri od 34 e, milijarde dolara u, posljednjih 30 e, godina. Mi ne bismo mogli naći ta sredstva kako bismo obskrbili siromašne vodom, no e, privatni sektor je to učinio. Oni su našli 34 milijarde dolara i dali su pitku vodu onima koji je nisu imali, koji su morali hodati kilometrima kako bi došli do pitke voda, a danas imaju pitku vodu u svojim domovima. Sada dolazimo do pojmova dobrog upravljanja i transparentnosti. Većina privatnog sektora je obvezna zakonom da omogući transparentnost u svojem načinu poslovanja. Naravno, imamo tu i odmetnička poduzeća, ali u većoj mjeri europska poduzeća su regulirana upravo moraju zakonski omogućiti transparentnost. Dakle, moramo e, s njima surađivati kako bismo osigurali vladavinu prava i zaštitu e, vlasništva nad imovinom, spriječili korupciju i omogućili odgovornost i također jedan zakonodavni okvir koji će omogućiti i zaštitu lokalnih djelatnika. Možemo mnogo učiniti u tom pravcu i trebamo uključiti u to i nevladine organizacije, civilno društvo, razne dionike i također lokalne općinske vlasti i privatna poduzeća koja će surađivati u interesu najsiromašnijih u tim zajednicama. Na taj način ćemo međusobnim provjerama i kontrolama omogućiti siromašnima u tim zemljama da se obrazuje, da se kvalificiraju, da povećaju svoje prihode, da stvore poduzeća, stvore vrijednost, koriste se mikrofinancijama i osiguraju si bolji život. I mislim da je to nastojanje ovog izvješća, a kako bismo to ostvarili treba ću vašu pomoć i vaše iskustvo. Hvala vam. Hvala lijepa. Zada ću se moliti Gavena Aman iz Europske komisije da nam pruži informacije o priopćenju komisije. Dakle, molim vas da nam kažete koje je nastojanje ovog priopćenja, ali prvo nam objasnite kako napreduje priopćenje, kako bismo svi mi upoznali s cijelim postupkom i tako dalje. E, I onda možemo preći na detalje. Hvala, gospođo predsjedavača. To neće to učiniti e, Gabena Man koji sjedi s moje desne strane. Ja sam Roberto Ridolfi i želim zaželjeti dobar dan svima. Da, imate e, pravo i mnogo istine u onome što je rekao gospodin Deva. Zapravo ovo su pokretačke sile iza ovog projeopćenja i ja ću iznijeti samo nekoliko napomena kako bih dopunio izlaganje gospodina Deve i onda ću e, ocrtati sljedeći postupak. Dakle, pitanje načela i kriterija suradnje sa e, privatnim sektorom je važno i također dobro razrađeno u priopćenju. Dakle, ovdje unosimo ne samo ono što je naveo gospodin e, Deva kada je riječ o sinergiji, o povezanosti između proizvodnog sektora, inovacija koje može ostvariti jedino privatni sektor i radnih mjesta koje on može stvoriti, nego i sinergije sa javnim sektorom, dakle neki vid javno-privatne interakcije, odnosno kako sredstva komisije mogu ostvariti interakciju sa privatnim operaterima, privatnim subjektima. To je također bitno. Hoćemo li potaknuti time razvojne aktivnosti? Naravno da hoćemo, a trebamo također odlučiti kako, odnosno koja su načela u temelju naše interakcije, a ta načela možemo izvući iz brojnih europskih direktiva, naročito direktive o transparentnosti također iz brojnih inicijativa koje su pokrenute tijekom godina. Jedan e, primjer toga je FLEGD, dakle E, provođenje zakona za trgovinu i upravljanje. Zapravo sam proces provođenja direktive je pokrenuo i djelovanje vlada zato jer e, je to temeljeno na gospodarskim djelatnostima. Naravno, osnaživanje žena je omogućeno i gospodarskim osnaživanjem. Dajmo im pravo da misle, a kako bismo to ostvarili možemo to učiniti u suradnji sa kooperativama, sa zadrugama. Recimo da želimo potaknuti poljoprivrednu proizvodnju kako bismo oplemenili poljoprivredni uzgoj što samo ne da nam daje hranu nego omogućuje i školovanje naše djece. Kada bismo došli do toga bili bismo uspješni. Kako bi došao do te razine poljoprivrednik mora prepoznati da ima isplatu i u budućnost, ne samo da će moći prehranjivati svoju djecu i to je ključno. Dakle, možemo povezati inovaciju i istraživanja u poljoprivredi i to dovesti na razinu poljoprivrednika, zato jer oni mogu unijeti tu veliku vrijednost koja je onda pokretač u brojnim situacijama. Ja e, neću sada mnogo toga dodavati, imam 12 e, aktivnosti koje su navedene u, priopćenju ova tri područja u politici i e, zakonodavstvu i, i okolišu, dakle i u financiranju. Govorimo često o financiranju i brojna sredstva su dostupna privatnim investitorima, ali vrlo često to nije pravi oblik financiranja. Recimo u subsaharskoj Africi imate brojne zajmove po visokim stopama i na kratki rok, a u poljoprivredi su potrebna dugoročna ulaganja. Dakle, tu trebamo intervenirati. Postoji jedan prostor gdje tržište ne djeluje, gdje mi imamo obvezu intervenirati. Recimo, elektrifikacija ruralnih područja, to je jedno bitno područje E, dakle, želimo omogućiti 500 e, milijuna novih priključaka, održivu modernu energiju za sve. I to je snažna korelacija između pravaca opskrbe energijom i razvoja i to ne smije čekati, no kako bismo to ostvarili trebamo ulagati u vrlo rizičnim situacijama i trebamo povećati održivost. Imamo poziv na podnošenje prijedloga, to je vrlo dobar pristup koji se temelji na nevladinim organizacijama, ali privatni operator koji želi povećati broj priključenih ljudi na opskrbnu mrežu kao izvor profita je za nas subjekt razvoja zato jer će on omogućiti razvoj i nama i njima i to je od goleme važnosti. Mi sada pokrećemo partnerstva između nevladinih organizacija i malih privatnih operatera koji ulažu u ruralna područja u smislu elektrifikacije van mreže e, ako budemo gradili velike e, brane i velike e, dalekovode, onda ćemo do posljednje osobe doći do, za 50 godina, a to nije dopustivo, to nije isplativo. Moramo eh, omogućiti pristup modernim izvorima energije danas i zbog toga treba omogućiti privatnim investitorima da ulažu, ali vrlo često banke i privatnici nisu spremni uložiti sredstva u rizična okruženja u subsaharskoj Africi. To je promašaj tržišta, to je naziv toga. Dakle, mi se trebamo ubaciti u tu rupu i i potaknuti ta ulaganja. Dakle, na kraju ono što želimo ostvariti ključno je mainstreaming, znači ugrađivanje ovih načela u glavne politike, u, dakle ugrađivanje ovih aktivnosti, naročito u sektore koje je gospodin Deva spomenuo. Dakle, sve to treba ugraditi u sve naše aktivnosti, u poljoprivredno poslovanje, u poljoprivredu. Imamo zemlje koje žele razviti komercijalnu poljoprivredu, u energetici imamo manja poduzeća koja se trebaju razviti i zato je potrebno i obrazovanje i usavršavanje stanovništva, zato je najveći kapital je uvijek onaj ljudski. E, zatim, naše razvojna načela želimo prenijeti u suradnju sa privatnim sektorom kako bismo umnožili učinak ovih produktivnih investicija za razvoj i na taj način prenijeli ove neformalne djelatnosti u formalni sektor, naravno postepeno jer u suprotnosti bismo ugušili formalno gospodarstvo, ali to će omogućiti mobilizaciju domaćih resursa u korist e, ostalih politika poput zdravstva ili obrazovanja. Evo, gospođo predsjednice, ne znam jesam li odgovorio na vaše pitanje, ali zapravo naš glavni cilj unutar programa za zemlja AKP-a, dakle E, s obzirom na različite aktivnosti koje su usmjerene na zemljopisna područja, naš je cilj e, izdvojiti sektore, dakle poljoprivredu, poljoprivredno poslovanje i energetiku, e, gdje možemo iskoristiti doprinos privatnog sektora, a kada govorimo o privatnom sektoru, govorimo o malim i srednjim i mikropoduzećima, ne govorimo o međunarodnim korporacijama multinacionalna ulaganja nadopunjuju naše napore i umnožavaju naše napore. Dobar primjer je industrija kaka. Nema dovoljno e, kaka za industriju čokolade u Europi. To je jednostavno tako i jedini izvediv način da se to pojača je da se povećaju prihodi poljoprivrednika koji uzgajaju kakavac u Africi, jer bez toga nećete imati ovu prekrasnu čokoladu. Evo, stojim na raspolaganju e, za vaša pitanja, ali evo, recimo unutar AKP-a imamo sam pokretačku snagu za e, razvoj, imamo e, niz zemalja, mislim 14 ili 20 koje su zamolile Europsku komisiju da poradi na razvoju privatnog sektora, mi to pratimo. I onda e, na regionalnoj razini, na tematskoj razini ćemo razraditi naše aktivnosti koje će vrlo često pokretati privatni sektor, poput elektrifikacije, odnosno e, ruralne elektrifikacije koje ćemo projekt započeti za nekoliko mjeseci. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći su e, zastupnici e, se javili za riječ Davor Štijer, Norbert Noiza, Heide Hautala, e, gospodin Görens i Pedro Silva Pereira i Lola Sanchez. Da li još netko želi uzeti riječ? Rike Guerrero. Ja također. U redu. Gledam na sat. Dakle, svatko ima 3-4 minute za svoje izlaganje. Izvoli, Davor, imaš riječ. Hvala lijepa, pokušat ću biti kratak. Želim najprije zahvaliti našem kolegi Nerđu Devi na uvodnom izlaganju i na jasnoći njegove poruke. Također i veleposlaniku Rudolfiju koji je E, sigurno primjer e, nekoga ko govori sa strašću, a ne kao tipični birokrata e, kakve vrlo često kritiziramo. Moja glavna poruka, mi možemo sve prepustiti tržištima i očito privatni sektor je prisutan na njima i onda možemo zatvoriti oči i pustiti da se stvari odvijaju kako se odvijaju ili možemo e, shvatiti da postoji potreba za jednim e, upravljanjem na svjetskoj e, razini i za korekcijom onoga e, grešaka, e, odnosno onoga što ne funkcionira dobro na temelju samog tržišta. Filozofija, to je filozofija koju mi pučani podupiremo. Hvala lijepa. Norbert Noeza, izvolite. Hvala lijepa. Također želim zahvaliti kolegi Deva koji kao malo tko drugi u našem odboru se može vrlo angažirano e, e, posvetiti ovoj tematici. Mislim da mi možemo biti vrlo praktični e, ipak želim reći jednu stvar koja je za nas socijaldemokrate važna u svemu onome što tražimo. Ja vjerujem da e, trebamo od e, poduzeća tražiti da e, u njih da se vodi računa o pravima radnika jer bez toga nema održivog razvoja. Druga stvar je mislim da se mora voditi računa o ženama i o mladoj generaciji. Afrika je vrlo mlad kontinent sa velikim potencijalom i tamo gdje su ljudi barem donekle dobro obrazovani oni imaju šansu raditi u privatnom sektoru e, ima u mnogim zemljama vrlo dobrih primjera gdje su mladi ljudi vrlo kreativni i stvorili su sami sebi prilike za e, napredak i rad i e, još jedna stvar mislim da smo svi oduševljeni ovim što smo čuli od predstavnika komisije to je upravo ono što i ja uvijek govorim kad je riječ o e, razvojnoj politici uvijek govorimo da bez e, energije nema razvoja onaj ko nema električno svjetlo mora u šest sati e, prestati raditi a onaj ko ima električno svjetlo može nastaviti raditi dakle to je pokazatelj da nam je potrebna elektrifikacija upravo kako bismo e, postigli bolji razvoj privatnog sektora. Hvala lijepa. Hajde i Hautala. Ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Mislim da nema sumnje da nam je potreban privatni sektor i njegov doprinos e, razvoju. Ja bih također htjela doprinijeti nekim e, idejama onome što je gospodin Deva iznio, mislim da je njegovo uvodno izlaganje vrlo dobro, ali također i ovo što je iznijela komisija, zapravo želim ponoviti ovo što je rekla komisija, da se tu ne radi o multinacionalnim kampanijama, kompanijama, više se tu radi o malim, srednjim i srednjim poduzećima, jer oni e, uglavnom stvaraju većinu novih radnih mjesta. Mislim da ima jedan niz inovacija kojima, koje trebamo pobliže pogledati. Jedna je, na primjer, takozvana e, baza piramide. Kako možemo e, pomoći najsiromašnijima da e, postanu sposobni privređivati sami za, za svoju egzistenciju. Mnogi aktivisti također e, akademija e, rade na tome kako bi se omogućilo onim najsiromašnijima da postanu e, sposobni privrijediti dovoljno za svoj život. Mislim da to ima dosta veze sa stručnim obrazovanjem, odnosno obukom, dakle ne samo obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nego o e, stručnom obrazovanju. Mislim da bismo također e, trebali pokušati vidjeti kako neke veće e, međunarodne kompanije mogu doprinijeti tome jer njima je potrebna obučena, dobro obučena i stručna radna snaga, a trenutno im ona manjka. Komisija je spomenula dostupnost e, e, energiji. E, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon također je govorio o tome i mi moramo učiniti sve da oni koji trenutno nemaju električnu struju da je dobiju. Htjela bih vas podsjetiti da većina siromašnih ljudi na svijetu nemaju pristup e, bankama i uslugama banaka e, kraljica nizozemske maksima E, sada radi na tome da e, stanovnici iz najsiromašnijih zemalja svi imaju pravo na e, na primjer bankovni račun dakle mnogo je načina kako se može raditi za na pomoći najsiromašnijima ja mislim da je Evropska unija prečesto se profilira kao e, netko ko štiti interese velikih e, investitora i ulagača, ali što je sa e, zaštitom siromašnih. Dakle, radi se o tome da se stvore uvjeti gdje svi imaju jednake šanse. Europske e, inicijative koje je spomenula komisija vrlo su dobre. Ja želim spomenuti e, na primjer jednu inicijativu gdje se radi o transparentnosti e, industrija koje se bave eksploatacijom resursa. Mi možemo potaći takav tip e, inicijativa da se prošire i na područje obnovljivih e, resursa kao što su na primjer e, životinje i tako dalje. Mogla bih govoriti u beskre, to je neistrpno područje i jako se veselim onome što ćemo u buduće čuti od gospodina Deve. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala. Izvješća o ekonomskom razvoju zemljama u razvoju govore nam o čitavom nizu država članica koji imaju problema. Dvanaestak gospodarstava u Africi postižu vrlo dobar rast, oko desetak posto, nekad i više. Što se tiče Gane, stopa rasta je blizu 14%. Postavlja se pitanje hoće li taj gospodarski rast stvoriti dovoljno financijskih sredstava za borbu protiv siromaštva. Svakako se generira dovoljno sredstava, ali ona se ne koriste za borbu protiv siromaštva. Evo, u tome je problem koji trebamo pokušati riješiti. Koje instrumente imamo na raspolaganju u tom smislu? Imamo koncept uključivog razvoja, odnosno rasta. To je jedan od temeljaca buduće europske razvojne politike. Mislim da je taj koncept iznimno važan. U sklopu te politike e, dakle se izdvajaju sredstva koja služe isključivo toj namjeni. U protivnom moramo sklopiti partnerstva e, izvan okvira razvoja. Da ću vam primjer, ako želite razviti obrtništvo u nekoj zemlji, imate nekoliko mogućnosti. Ili to možete uh, razvijati u kontekstu eliminacije siromaštva, što znači da ćete educirati ljude bez iskustva kako bi mogli izići iz siromaštva, dakle kako bi dobili perspektivu za bolji život. Ako u opisu projekta insistirate na e, potrebi da se kroz taj projekt smanji siromaštvo, voditelj projekta nema drugog izbora nego da ide tim putem. Dakle, to je jedna mogućnost. Ili se borba protiv siromaštva ne stavlja u opis projektnog zadatka. U tom slučaju se razmijaju, razvijaju sektori i promiču se oni koji su najbolji. Dakle, to su dva ekstremna primjera. U prvom imamo inkluzivni rast koji je sastavni dio sustava. U drugom slučaju e, je ima sekundarnu ulogu, ako je uopće ima. E, mene zanima na koji način možemo mjeriti utjecaj politike Europske unije u tom području. E, može li nam komisija reći e, postoji li sada već nekakav sažetak, neka bilješka e, gdje bi se mogao dati pregled utjecaja inkluzivnog rasta na na zemlje koje su primateljice pomoći. Možete li to učiniti? Isto vrijedi i za načelo diferenciranosti gdje podržavamo zemlje kojima je još potrebna naša pomoć, koje ne mogu same izići na kraj i povlačimo se iz zemalja koje su u mogućnosti, zahvaljujući vlastitim resursima, iskorijeniti siromaštvo, a da ne dobivaju, ne traže pomoć izvana. Mislim da je to isto tako bitno. Treba pokazati da ova načela imaju smisla i da u praksi stvari funkcioniraju. Na svim velikim konferencijama koje su pred nama morat će se dati odgovor upravo na to pitanje, dakle na primjenu tih e, načela. Mislim da je to iznimno važno. Ako želimo polučiti uspjeh, imamo ili latinoamerički model kojim se stvara veliko bogatstvo i još više siromašnih ili ćemo se opredijeliti za drugi put, a to je put inkluzivnog gospodarskog rasta. No u tom slučaju moramo stvari precizirati. Ja e, ne kritiziram komisiju, ali evo upućujem sada pitanje komisiji može li nas detaljnije informirati o primjeni tog načela. Hvala lijepa Pedro Silva, a potom Lola Sanchez. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Mislim da je gospodin Deva dao vrlo dobar temelj za našu raspravu o ovoj vrlo važnoj temi. Ja ću e, pisati izvješće o financiranju nakon 2015. i ono što tu radimo u vezi sa privatnim sektorom da će značajan doprinos mom razmišljanju o financiranju razvoja nakon 2015. Razgo govorimo o mnogo više nego što je e, socijalna odgovornost e, našeg gospodarstva, jačanje privatnog sektora u zemljama u razvoju je samo po sebi doprinos razvoju, odnosno procesima razvoja. Jačanje privatnog sektora nije međutim dovoljno i načela koja upravljaju privatnim sektorim, sektorom e, i vrlo su značajni, valja naglasiti na primjer aspekt transparentnosti, ali kad je riječ o, o neformalnoj, e, neformalnom gospodarstvu, to nije samo način kako se može steći bolja slika o gospodarstvu neke zemlje nego i način borbe protiv siromaštva jer ako imamo sivu ekonomiju koja ne plaća e, poreze teško da će onda borba protiv siromaštva biti moguća. Dakle, moramo stvoriti uvjete u kojima privatni sektor može raditi. To je i pitanje usklađivanja privatnog sektora sa ciljevima, strateškim ciljevima razvoja. To je također vrlo važna e, točka, a tome dovodi do instrumenata partnerstva. Europska unija ima iskustva e, sa e, javno-privatnim partnerstvom i ja mislim da iz, iz tih e, iskustva možemo dosta naučiti. I na kraju želio bih reći što se tiče uvjeta za financiranje razvoja kroz privatni sektor, pritom mislim na e, stvaranje pristupno, pristup e, dostupnosti e, financiranju i tako dalje, bila bi greška po mom mišljenju smatrati budući razvoj, razgovarati o budućem razvoju bez e, bez uključivanja privatnog sektora kao ključnog e, igrača. Hvala lijepa. Riječ ima Lola Sanchez. Hvala, gospođo predsjednice. Mi smo optimistični kada je riječ o ulozi privatnog sektora u razvoju. Smatramo da je bitno da postoje zaštitni mehanizmi kako bi se privatnom sektoru dala potpora iz javnog sektora, kako bi se oni ponašali odgovorno i kako bi se držali razvojnih ciljeva na kojima naš odbor radi. Bitno je da se uspostavi transparentnost. Ne govorimo o neformalnom gospodarstvu, zatim tu je i pitanje korištenja privatnih i javnih instrumenata, a posebno kada se je bitna transparentnost kada se javna sredstva usmjeravaju u privatni sektor. Mi bismo htjeli znati za svaki pojedini slučaj kako stvari funkcioniraju, hoće li se javnim novcem davati potpora privatnom sektoru, e, kako možemo biti sigurni da do tih privatnih investicija ne bi i onako došlo u pojedinim gospodarskim granama? E, mi bismo voljeli postaviti neka pitanja. Primjerice, Evropska unija bi trebala imati regulacijski mehanizam za pitanja utaje poreza tako da europske tvrtke koje rade u zemljama u razvoju plaćaju poreze i na taj način podupiru lokalnu infrastrukturu u tim zemljama. Zatim e, tu je pitanje javnog novca e, koji ide u mala i srednja poduzeća posebno i koje su to prepreke kod e, kreditiranja malih poduzeća. Ponekad i jezik može biti prepreka u natječajima. Javno financiranje trebalo bi usmjeriti privatni sektor na infrastrukturne projekte, ne samo na proizvodnju, nego i na neke druge stavke. Jer ako je riječ o nekom stvarno produktivnom dijelu gospodarstva, onda će onako do toga doći. Mi bismo također htjeli da se poveća društveno odgovorno poslovanje i da se poveća razina odgovornosti i treba nam okvirni sporazum kojim bi se na transparentan i jasan način utvrdila međunarodna načela za razvoj a na temelju toga bi pojedina privatna poduzeća koja žele dobiti razvojnu pomoć iz Europske unije trebala e, pokazati da se drže tih međunarodnih standarda. Hvala. Enrique. Ja ću e, nastojati govoriti kratko. Htio sam e, spomenuti neke aspekte koje su već, na koje su već ukazali kolege prije mene čestitam i gospodinu Devi na njegovom trudu i na onome što je on do sada odradio. Ako je itko radio na ovoj temi, onda je to sigurno on. Što se tiče mog klub zastupnika i mog vlastitog stajališta, mislim da je bitno da nemamo ideološke predrasude, no trebaju nam pravila, kriteriji i obveze. Da pravila i kriteriji moraju se razmotriti iz perspektive razvoja, a ne privatnog sektora. Da, privatne inicijative su dobrodošle, kako bi mogle doprinijeti razvoju u onim zemljama i društvima gdje su potrebne. Međutim, moramo imati na umu da postoje i neke obveze koje su već preuzete, a prva takva obveza se odnosi na to da e, treba dati dodatni doprinos Dakle, naime, to treba biti dopuna javnom novcu, a ne zamjena za njega. U nekim zemljama, u nekim europskim zemljama su na vlasti konzervativne stranke koje se žele koncentrirati na produktivni komercijalni e, aspekt, e, tako da žele zamijeniti privatno javnim mi se želimo osigurati da neće biti smanjenja javnih sredstava za potrebe razvoja. Osim toga, što se tiče aktivnosti privatnog sektora, ona se mora odvijeti na temelju istih načela borbe protiv siromaštva, promicanja održivog gospodarstva i uključivog rasta te smanjenja nejednakosti. Mi bismo htjeli da se poštuju i načelo Međunarodne organizacije rada te ljudska prava. Moramo dati potporu malom i srednjem poduzetništvu, posebno na lokalnoj i regionalnoj razini. Ne bismo htjeli da se samo daje doprinos velikim korporacijama ili multinacionalnim tvrtkama bilo da se govori o društvenoj odgovornosti ili društveno odgovornom poslovanju, ne mislim da je toliko bitno definirati pojam. Ono što je važno je da tvrtke koje rade u tom sektoru preuzmu obvezu da će e, raditi u interesu e, dakle lokalnog stanovništva. Ta ideja da je dobit na prvom mjestu ne bi trebalo ići na štetu ljudima i njihovim željama i ambicijama. Također bismo htjeli da se preuzme obveza kod rješavanja pitanja nejednakosti i zaštite najranjivijih kategorija, najranjivijih skupina. Vidim da sam već prekoračio vrijeme. Hvala, ja se slažem s gospodinom Devom da je privatni sektor važan. Naravno, u svakom gospodarstvu je to, to stoji. Dakle, i u našim ekonomijama, a isto tako i u afričkim zemljama treba im e, dobro e, upravljanje i mi možemo pokušati iskoristiti novac iz razvojne pomoći kako bismo stvorili takva društva. Međutim, moramo voditi računa i o regulatornom okruženju u kojem e, tvrtke posluju. Jer ako se iskoristi 30 e, milijuna za vodu. Da, to je dobro, međutim 850 e, milijardi funti su platili porezni obveznici u Ujedinjenoj kraljevini kako bi spasili britanske banke. Prema tome moramo e, se pobrinuti da imamo odgovarajuće propise i okruženje u kojima posluje privatni sektor. Da, bilo je različitih skandala, i vezano uz poslovanje privatnog sektora i e, sastavni dio rasprave o održivim razvojnim ciljevima e, odnosi se na to da se pronađu zajednička rješenja i da se uspostavi dogovor između građana i privatnog sektora jer da privatni sektor stvara novac E, i taj novac ide dioničarima, međutim te tvrtke isto tako plaćaju poreze što pomaže da društvo funkcionira i to mora biti sastavni dio svih naših napora. Pročitala sam izvješće o SAD-u i neke od najvećih kompanija e, a su tamo, a ljudi su toliko siromašni da ne mogu kupiti E, tu robu kako bi američko potrošačko društvo moglo nastaviti funkcionirati. E, dakle, bitno je da ljudi mogu sudjelovati u gospodarskom rastu, da imaju dovoljne plaće i zato jednakost nije samo pitanje nekakvog i nekakve idealne e, slike svijeta, nego sustav mora funkcionirati i mi svi moramo raditi na tome da postoji pravičan sustav u kojemu tvrtke mogu poslovati i da se bogatstvo raspodijeli na jednaki način kako bi ljudi mogli e, kupovati e, tu robu i usluge. U mojoj zemlji, a i kolega Perera je također rekao e, nešto vezano uz javno-privatno partnerstvo. Ja znam što se događa, vidjela sam to i u mojoj regiji. Dakle, privatni sektor kupuje imovinu kada je jeftina, zemljište i tako dalje. Zatim se to kasnije daje u najam i onda se e, plaća veliki novac na dugo razdoblje. Moramo biti oprezni da privatni sektor naprosto ne pobere svo vrhnje, e, da ne intervenira tamo gdje je nizak rizik i gdje je velika dobit. E, mi moramo vidjeti koliki oni rizik preuzimaju, jer ponekad država može dobiti bolje kamatne stope kod uzimanja zajmova. Moramo biti oprezni kod takvih stvari, moramo naučiti lekcije i e, izvući zaključke iz onoga što se događalo u nekim državama članicama u posljednje vrijeme. Kao što sam rekla, e, privatni sektor e, možda neke stvari radi bolje, ali isto tako je bilo i nekih drugačijih primjera. Moramo imati regulacijski okvir, moramo biti oprezni, moramo biti sigurni da to ne bude zamjena za javne javna ulaganja. I sada dajem riječ gospodinu Devi koji će iznijeti zaključke. Hvala gospođo predsjedateljice. Ispričavam se, e, trebala sam e, pitati komisiju želi li još nešto reći. Želite li još nešto reći? E, izvolite, hvala gospođo predsjedateljice. Iznimno nam je drago cijeno e, čuti sve vaše komentare. Mi smo to stavili, zapisali smo bilješke. I samo bih htio kratko reagirati. E, netko je spomenuo riječ dijalog. Kao što znate, mi imamo forum politika za razvoj, to je strukturni dijalog koji vodimo s civilnim društvom i nekim drugim akterima. To smo pokrenuli prije nekoliko godina. Privatni sektor još uvijek e, nije zauzeo svoju ulogu u tom forumu. Mi e, teško zapravo borimo se s time da pronađemo predstavnike privatnog sektora koji bi sudjelovali, no krenuli smo e, s time u desetom mjesecu prošle godine, pa ćemo i nastaviti. Zatim, što se tiče edukacije mladih, da, to je sastavni dio naše filozofije. Dakle, iz javnog sektora želimo generirati e, javnu intervenciju upravo u e, izgledu. nešto što je korisno za privatni sektor, ali naša je obveza da radimo na izgradnji ljudskog kapitala. U tom smislu se u potpunosti slažem sa iznesenim e, komentarima. Što se tiče CSR-a, što se tiče društveno odgovornog poslovanja, mi se trudimo da tvrtka bude e, u sto postotnom dijelu da ima odgovorno poslovanje, a ne da je to samo e, nešto o čemu se priča na godišnjoj skupštini dioničara. Da, e, radi se o malim i srednjim poduzećima, mikropoduzećima na samom dnu piramide, piramide i mogu vam spomenuti aktivnost broj 11 u našem priopćenju, stručno usavršavanje također u trećoj aktivnosti. Evo, to sve ovo e, nalazimo u tom tekstu. Zeleno gospodarstvo bi nam moglo otvoriti novi put, za razliku od smeđeg gospodarstva. Zeleno gospodarstvo bi trebalo osigurati nova radna mjesta e, u odnosu na investiciju BDP-a. Što se tiče pitanja o tome e, kako postupiti vezano uz transparentnost, uskladiti privatni sektor sa održivim milenijskim ciljevima. Da, nas obvezuju milenijski razvojni ciljevi, sutra će to biti održivi e, razvojni ciljevi. I dakle, mi e, ono što možemo učiniti jest da pitamo privatni sektor jesu li njihove aktivnosti usklađene s postizanjem toga cilja. No mogu vam samo reći da je bilo pitanje dajemo li mi novac tvrtkama. Ne dajemo novac tvrtkama. Dakle, Poanta je u tome da postoji čitav niz situacija u kojima mi moramo donijeti odluku o tome jesmo li zadovoljni s onime što se događa ili ne. Energetika, elektrifikacija u selima, dakle to su neka pitanja na koja bih htio skrenuti vašu pozornost. E, zatim e, drugi kriterij e, od pet kriterija je dodavanje, odnosno to znači da ćemo mi intervenirati samo ukoliko bez naše intervencije ta ne bi došlo do te investicije ili do tih aktivnosti. Dakle, to je ovaj primjer elektrifikacije u seoskim područjima. U ovom trenutku privatni sektor ne ulaže u to da e, ljudi dobiju pristup mreži na seoskim područjima, zato što postoji čitav niz ekonomskih razloga za to. Hoćemo li čekati još 30 godina da se dalekovod e, da se izgradi dalekovod koji će donijeti električnu energiju tim ljudima. Ne, mi imamo određene obveze i zato ne želimo da se pristup u svom pristupu oslanjamo na nevladine udruge. Oni su vrlo bitni, ali oni moraju raditi na tome zajedno sa privatnim sektorom kako bi e, investicije bile održivije. Ovo priopćenje ima velik broj zaštitnih mehanizama. Riječ je o načelima i kriterijima. Mislim da možemo e, još više dodati u tumačenje tih aktivnosti. E, riječ je o, govorili smo o dostojanstvenim radnim mjestima, zaštiti okoliša, odgovornosti, načelima transparentnosti, poreznoj ute i tako dalje. I zaključit ću. Vi ste vrlo dirljivo govorili o konzumerizmu. Konzumerizmu nemam, eh, ne mogu ništa reći o tome u gospodarstvu koje pokreću određeni, e, određene pokretačke snage. Mi smo vrlo oprezni u našem pristupu prema privatnom sektoru iz e, razloga koje ste spomenuli. Znamo da postoji opasnost zlouporabe i e, zamjene sredstave do koje ne bi, smjelo, doći i da se zapravo privatni sektor istiskuje ako se tu provode neke javne aktivnosti, onda se oni istiskuju. Mi e, to želimo učiniti samo u onim područjima gdje tržište nema, e, nije bogato. Međutim, najvažniji dio će se odnositi na regulatorni okvir, dakle transparentnost, e, etički kodeks i ostala načela na temelju kojih komisija djeluje. Nadamo se da ćemo postići značajne rezultate jer Um, razvojna pomoć, službena razvojna pomoć ne funkcionira. Budimo iskreni, uh, čak uh, novac koji uh, se vraća u zemlje od njihovih državljana već je od službene pomoći za razvoj. Da, govori se o izravnim stranim ulaganjima. Znamo da mnogo više novca izlazi iz Afrike nego što u nju dolazi. Prema tome mi se moramo pobrinuti da postoji mogućnost sigurnog e, i e, legalnog investiranja u te zemlje jer novac bježi iz zemalja iz tih zemalja. Dakle, mi sada e, tražimo da odbor za razvoj i parlament budu partner u tom strukturnom dijalogu s privatnim sektorom. Mi ćemo vam predložiti neke konkretne mjere i događanja. Hvala, gospodin Deva. Ne dobijem često takvu reakciju kada čujem e, predstavnika komisije. Uistinu sam oduševljen. Hvala vam na ovim vrlo zanimljivim e, informacijama. I isto tako bih htio e, podsjetiti da ja želim već duže vrijeme e, privući privatni sektor e, u e, ovaj segment razvojne pomoći. Htio bih samo reći, evo, neku, jednu, izneću jednu vrlo jednostavnu računicu. Ukupni proračun Europske unije za ovu godinu iznosi oko 145 milijardi eura, tako su mi rekli, odnosno 1,1 15 postotka BND-a. Dakle, 1,105% BND-a, to je ukupni proračun Europske unije. Mi smo e, u mnogo puta tražili da se države članice drže e, razine doprinosa od 0,7% BND-a za e, razvojnu pomoć. Dakle, ako sada to izračunamo, znamo, vidimo da je to 120 milijardi eura. Ako je 140 milijardi eura, 1,1%, e, e, onda je 0,7%, 120 e, milijardi eura. Dakle, ukupni iznos službene razvojne pomoći iznosi 120 milijardi eura. Dakle, to je ono čime mi baratamo. Sada znamo da im na svijetu ima dvije milijarde ljudi koji žive sa raspolažu sa 1 do 2 dolara dnevno i e, da su ispod praga apsolutnog siromaštva. E, ne treba biti prepametan da se ustanovi da 130 milijardi e, eura kada se podijeli sa 2 milijarde ljudi da dobijemo 65 eura godišnje. Dakle, čitav ovaj odbor, opća uprava za razvoj, razvojna zajednica i nevladine udruge razgovaraju o tome da se da 65 eura godišnje tih e, dvije milijarde ljudi koji imaju e, za preživljavanje 1 do 2 dolara dnevno. Dakle, to je zapravo 1 euro e, tjedno e, tim ljudima. I e, dakle mi smo na taj način kada smo dajući im toliko smatrali da ćemo iskorijeniti siromaštvo. Imali smo različite sastanke i razne odbore e, koji su se trebali e, baviti time da se vidi što se može dobiti ako se investira jedan euro tjedno. To neće dovesti do iskorijenja siromaštva. 65 eura. To je suludo. Treba nam nešto drugo. Ja sam počela onda o tome razmišljati. Dobro, države članice neće izdvojiti 0,7% BND-a. Većina država članica se ne žele ispuniti tu obvezu. Dakle, čak i ovih 120 milijardi eura nije točno. To nije niti 65 eura godišnje ili ti jedan euro tjedno, nego manje od tog iznosa. Dakle, sve što mi ovdje radimo zapravo se svodi na to. I e, sada tu trebamo razmisliti o tome e, kako ćemo pomoći tim ljudima e, koji žive na taj način u siromašnim četvrtima, u vrlo lošim uvjetima i tako iz naraštaja u naraštaj. Mislim da je razgovor bio vrlo zanimljiv, e, dirnule su me neke stvari e, i ovo što ste rekli o utaji poreza vrlo je dobra, dobar argument. Postoji velik broj tvrtki koji nastoje iskoristiti e, to gdje su registrirani da ne plate poreze. Naime, registrirani su negdje drugdje na Karibskim otocima. Velik broj e, tvrtki to radi i europskih tvrtki i mi e, moramo postići da se to ne događa nego da plaćaju porez tamo gdje zarađuju novac i to je nešto čime se moramo pozabaviti zatim kreditiranje mogućnost kreditiranja pet kao što je istaknuo kolega Pedro Zatim e, imamo uključiv gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta. Ovo što je bilo rečeno vezano uz obrtništvo. Nakon rata u Šrilanki gospodarski rast je 13%. U sjevernom dijelu gdje je bio rat 25%. Dakle, ako sada, danas odete u Šrilanku, vidjet ćete posvuda da se gradi. E, dakle, ja sam pitao imate li dovoljno zidara, električara, stolara i tako dalje i odgovor je bio ne, jer ne možemo ih dovoljno brzo obučiti. Tako da su osnovane škole za zidare, električari, podučavaju nove električare i tako dalje. I, e, dakle, ja Pitanje dakle hoće li se njima omogućiti da dođu do nekih međunarodnih standarda ili će oni ostati na bazičnoj razini. Ako se dovedu međunarodne tvrtke da eh, organiziraju obuku u tim školama, mi ćemo zapravo zaokružiti taj ciklus i na taj način bismo mogli osnažiti lokalno stanovništvo i toj djeci eh, omogućiti da steknu potrebne vještine tamo gdje postoji potreba za takvim strukama. E, vrlo sam e, zahvalan gospođe Otela na pozitivnim komentarima. Rado ću s vama raditi na tome. I Norbertu koji je spomenuo e, dobre politike koje se vode u tvrtkama i pitanje obuke nove generacije tako da steknu potrebne vještine. I bilo mi je vrlo drago čuti neke stvari koje je spomenula komisija. Posebno vezano uz elektrifikaciju seoskim područjima. Da, jer ako se bude čekalo 50 godina da se izgradi dalekovod, da se dovede struja od elektrane do nekog sela u Africi, ja sam bio u Kongo Brazavilu eh, nedavno i tamo eh, ima mnogo vodopada. Međutim, pitao sam gdje su vaše e, hidroelektrane, gdje su vam hidroelektrane, imate li, male hidroelektrane e, koje bi neko lokalno selo moglo kupiti. Dakle, oni mogu skupiti sredstva, kupiti hidroelektranu i na taj način e, izgraditi električnu mrežu u selu. I da li to itko radi? E, evo, to je upravo ono što je spomenuo kolega iz komisije. Ako se mogu dati e, mikrokrediti, to će omogućiti da se kupi jedna manja hidroelektrana i da se generira dovoljno električne energije. Koliko je za to potrebno? Tri mjeseca. E, toliko je mogućnosti da jednostavno to treba dobro proučiti. Transparentnost i e, prijenos znanja su također bitni. E, ja sa nestrpljenjem iščekujem vaše amandmane. No, mislim da će vjerojatno biti potrebno vremena za ovo izvješće, kao i kada je bilo riječ o ljudskim pravima i e, dosljednoj politici za razvoj. To nam treba biti dugoročni, dugoročni cilj e, da bismo mogli promicati pristup novcu, odnosno kreditiranju, jer Europska unija to nema. Da, to je absurdno i e, uistinu je pogrešno smatrati da 65 eura godišnje, odnosno 1 euro tjedno, da će to riješiti probleme siromašnim ljudima. Hvala. Imamo još dva izvješća o poreznim pitanjima i još jedno izvješće o financiranju razvoja. Mislim da moramo vrlo jasno odrediti koje izvješće će se baviti kojim aspektima jer će inače svako pokriti sve. Dakle, trebamo zamoliti tajništvo da nam razradi plan za svaki i za svako izvješće i držati se toga. Dakle, čitav paket tri izvješća mora biti dosedan i iznositi dosljednu poruku svim institucijama i to ćemo odrediti na sljedećem sastanku koordinatorima, koordinatora. Dakle, kao što e, si rekao Nirč, doista ovdje ima brojnih elemenata koji ulaze u domenu svakog izvješća. Dakle, imamo tri izvješća. Evo, hvala, e, nemamo drugih točaka na dnevnom redu. Samo ću napomenuti, sutra na plenarno imamo raspravu o Južnom Sudanu za one koji su zainteresirani i usvojit će se sutra na večer rezolucija o tome. 17.11. u 17 sati e, povjerenje povjerenik Trijanidis će nas izvijestiti o svojem posjetu u Zapadnoj Africi i Eboli. 25.11. posebno saslušanje u Strasburu sa doktorom Mekwegeom, dobitnikom nagrade Saharov i sljedeći sastanak odbora 8. prosinca u, u 12 sati. Evo, hvala vam lijepa i hvala prevoditeljima. Evo, i ovo je jedna od rijetkih eh, prilika kada smo završili malo ranije. Evo, nismo vam oduzeli ni malo vašeg vremena.